morning, ladies and gentlemen. Dobro jutro, dame i gospodo. Da započnemo. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Ima li kakvih prigovora na to? Nema. Zatim priopćenja predsjednika i drago mi je što mogu reći da nema nikakvih priopćenja. I e, možemo odmah prijeći na točku broj 3. A to je izvješće za 2015. godinu o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. E, prvi puta razmatramo nacrt izvješća o Makedoniji. 2015. godine ta se zemlja nalazila pred velikim izazovima na nacionalnom i međunarodnom planu koji su izvršili pritisak na stabilnost te zemlje. Kao prvo, na nacionalnom planu bilo je veliki broj slučajeva presretanja komunikacija i na to je to je dovelo do velikih prosjeda na ulicama organizacije oporbe, politička polarizacija, velike političke napetosti između vlade i oporbe, ugrozili su stabilnost zemlje. Drago mi je da se ta politička kriza riješila sporazumom između stranaka u srpnju, što je omogućio i povjerenik za proširenje i također što su omogućili i se članova ovog odbora, gospoda Kukenhaut i Weigel. A sada je zadatak svih strana da se ovaj sporazum provede na održiv način. Drugo, ove godine zemlja je bila prisiljena nositi se sa priljevom izbjeglica bez presedana i ti su izbjeglice prolazili njezinim teritorijem. Makedonija je pokazala odgovornost u upravljanju prolaskom e, više od 500 tisuća osoba, no potrebna je pomoć kako bi povećala prihvatne e, kapacitete i također e, pojačala i nadzor nad granicama i rad snaga javnog reda i mira. Preporuka vijeću za pregovore nije produljena zbog političkog razvoja događaja u zemlji i zbog činjenice da neke od stranaka sporazuma iz srpnja e, još nisu provele sve obveze. Komisija će razmotriti e, ovo pitanje nakon preuranjenih izbora 24. travnja. U e, svojem izvješću gospodin Weigel, naš stalni izvjestitelj, razmatra ova pitanja i druga pitanja koja su vezana sa procesom pristupanja, što uključuje političku polarizaciju, e, politiziranje sudstva i javne uprave, situaciju civilnog društva i također e, unazađenje u zaštiti slobode medija i gospodarski razvoj te međunarodnu i regionalnu suradnju. Dakle, odmah e, želim dati riječ e, gospodinu Vajgelu koji će nam ukratko prikazati svoje izvješće. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Govorit ću na slovenskom, dakle molim vas da stavite slušalice. Spoštovani, moje ishodišće kod poročevalca za... Dame i gospodo, moje polazište kao izvjestitelja za Makedoniju je i lani i ove godine bila želja da da država ostvari svoje strateško opredjeljenje, odnosno članstvo u euroatlantskim integracijama i da učini prvi formalni korak u tom smjeru. Isto tako, nadam se da će ta zemlja ostvariti stabilnost, sigurnost e, i pomoći napretku europske regije, čije je ona dio. Znamo da je u zadnjih nekoliko mjeseci Makedonija odgovorno odigrala svoju ulogu e, čuvara na balkanskoj ruti u slučaju milijuna izbjeglica, azilanata i emigranata koji su tražili mogućnost boljeg života u Europi. Činjenica je da je Makedonija jedna od ključnih država na Balkanu sa svim svojim karakteristikama, odnosno multinacionalnost, multikulturalnost i e, više vjerstvo. Zbog toga ona zaslužuje su našu pozornost. U protekloj godini ta je država proživjela tešku političku krizu, parlamentarnu blokadu, e, zatim nepovjerenje u razne političke aktere, a također imali smo i brojne presretanja komunikacija koje su e, izvukli na površinu brojna kršenja zakona, a također još e, se nije u potpunosti razsvijetlio slučaj terorističkog napada u Kumanovu. Danas vidimo da je u makedonskoj politici pobjedio razum i također odgovornost u postizanju interesa države. Zahvaljujući međustranačkom sporazumu koji je dosegnuti i uz posredovanje povjerenika za proširenje Johanena Sahana, Makedonija ulazi u novo razdoblje. Na temelju dogovora iz 2 lipnja i 15. lipnja 2015. oporba se vratila u parlament, došlo je do rekonstrukcije vlade i također je imenovan posebni tužitelj za razmatranje slučaja telefonskih presretanja i također su vladi i parlamentu povjerene nove kontrole ovlasti i dogovoren je termin za preuranjene parlamentarne izbole u travnju iduće godine. Dakle, rezolucija povezuje očekivanja izvješća komisije i također iščekivanje pristupnih pregovora o Makedonije za članstvo Europske unije. Dakle, tu ističemo u ovom izvješću neke karakteristike. Ova država već više godina ima visoki stupanj usklađenosti sa pravnom stečevinom Europske unije. Također je postigla visoku razinu razvoja tržišnog gospodarstva, ima relativno visok gospodarski rast, iako je još prisutna prilično visoka nezaposlenost, aktivna je u regionalnoj suradnji u razvoju, no imamo također i kritične e, prijede, odnosno rasprostranjena korupcija, politički uplivi pritisak na medije, zatim nije e, država spremna na sudjelovanje sa cijelim društvom u procesu odlučivanja, politički upliv i pritisci na pravosudna tijela i tako dalje. Makedonija zaslužuje našu potporu na putu ka euroatlantskim integracijama i u tome problemi koji postoje u zemlji ne bi smjeli utjecati na proces integracije. Europska komisija i visoka predstavnica za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku trebali bi jače surađivati u uklanjanju svih prepreka koje Grčka postavlja na put svojim susjedima. Potreban je bilateralni dogovor kako bi se ojačalo povjerenje javnosti i otvorio put ka boljem razumijevanju između susjeda. Poštovani kolege, pozivam vas da zajednički razradimo jedan dokument koji će odraziti naše zanimanje za Makedoniju i e, makedonski narod. Hvala. Riječ ima gospođa Marijana Petir koja će govoriti u ime gospodina Peterlea. Izvolite. E, predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. E, ja bih vas željela pozdraviti u ime kolege Peterlea koji ne može danas biti ovdje. On je inače voditelj izaslanstva e, koje je bilo i prošli tjan u Makedoniji, izaslanstvo Europskog parlamenta i predsjednik našeg zajedničkog e, parlamentarnog e, odbora. E, mogu reći da smo imali odličan i dinamičan sastanak u makedonskom sobranju sa makedonskim kolegama nakon što se evo oporba vratila u parlament otvoren je dijalog o svim međusobno otvorenim pitanjima posebno smo se koncentrirali E, na područje vladavine prava, pravosudni sustav i borbu protiv korupcije, na izborno zakonodavstvo, e, na slobodu medija, e, međuetnički dijalog i naravno migracijsku krizu. Na kraju nakon rasprave E, usvojena je i e, zajednička deklaracija odnosno e, preporuke većina zastupnika izaslanstva europskog parlamenta i izaslanstva sobranja glasovalo je za te preporuke uz izuzetak grčkih predstavnika od kojih je jedna zastupnica bila suzdržana a drugi grčki predstavnik je bio protiv. tako visoka suglasnost i oko samih preporuka a koja se osjetila i tijekom rasprave govori e, o tome da je makedonija napravila e, znatne pomake i da ovo desetgodišnje čekanje e, za makedoniju nije pravedno niti sa aspekta nas zastupnika u europskom parlamentu ali naravno niti sa aspekta naših kolega zastupnika u makedonskom parlamentu. dogovor glavnih političkih aktera koji je postignut u lipnju ove godine ocjenjujemo kao e, važan za stabilnost makedonije i njen put prema europskim integracijama iako ja moram ovdje reći svoje osobno mišljenje e, smatram da do krize nije trebalo doći jer vlast e, u demokratskim državama bira se na izborima makedonija je imala izbore e, prošle godine i upravo to stanje krize koju je izazvala oporba usporilo je reforme i dragocjeno vrijeme je izgubljeno i ja smatram da u slučaju makedonije niti jedan dan više ne smije biti izgubljen. dosadašnji pristup vijeća bio je izuzetno obeshrabrujući za makedoniju i bilo bi poželjno da sve institucije europske unije pruže snažniju potporu makedonskim institucijama pred kojima se nalaze mnogobrojni izazovi i puno rada. stoga ću ponoviti još jednom ono što sam rekla već nebrojeno puta kad je u pitanju makedonija smatram da makedoniji treba službeno otvoriti pregovore a da bilateralni spor treba nastaviti rješavati usporedo sa makedonskim usklađivanjem s europskim zakonodavstvom. mislim da je upravo primjer na koji način su to rješavale hrvatska i slovenija školski primjer koji bi trebalo upotrijebiti ovdje u slučaju e, bilateralnog pitanja e, između makedonije i grčke. želim ovdje još jednom e, pozdraviti napor makedonskih vlasti koji je učinjen s ciljem ispunjenja glavnih preporuka i smjernica europske unije za osiguranje vladavine prava provođenje efikasne i dubinske reforme pravosuđa i predanu borbu protiv korupcije. sva izvješća koja smo imali prilike vidjeti složna su u tome da makedonija ostvaruje kontinuirani napredak. ispričavam se tražili smo kratak eh, osvrt i kolege Peterlea i našeg izaslanstva i u svoje e, osobno ime e, smatram da e, Makedoniji službeno treba otvoriti pregovore i da isto tako treba iskoristiti ovu priliku da se pozove sve države članice koje su članice NATO-a da podrže Makedoniju na njenom putu pristupanje u NATO. Hvala lijepo. Uh, Hvala. A sad dajem riječ izvjestiteljima u sjeni i svima zainteresiranim članovima. Gospodin Kukan ima riječ, izvolite. Ja ću govoriti u ime Tune Kelama koji je izvjestitelj u Sijeni za EPP. Općenito gledano ovo izvješće donosi pozitivnu ocjenu o e, poticanju otvaranja formalnih pregovora, o pristupanju. Ova je zemlja dugo na listi čekanja, a ispunjava sporazum iz ljeta kada je riječ o održavanju uspješnih izbora, dakle u tim uvjetima, onda bi trebala otvoriti pregovore. Također Makedonija već ima i visoki stupanj usklađenosti sa pravnom stečevinom. Mi pohvaljujemo također i napredak koji je ostvaren sporazumom u srpnju i lipnju ove godine i e, time je pokazana spremnost e, da se ispune obveze provođenjem reforme. Uskoro će vlast preuzeti demokratska vlada i nadamo se da će taj proces doživjeti svoj ishode ishodište uspješnim izborima u travnju, odnosno 24. travnja iduće godine. Održavanje pravednih izbora i provedba ovog sporazuma su ključne važnosti. Nije lako ovako malenoj zemlji nositi se samo sa izbjegličkom krizom. Frontex će se sada moći uključiti u to i nadamo se da će, se to, da će to olakšati situaciju u Makedoniji. E, to bi moglo imati nepovoljne posljedice na gospodarstvo Makedonije. Pučani pozdravljaju i postavljanje posebnog tužitelja za provođenje neovisne istrage o presretanju komunikacija. Nadamo se da će zaživjeti sustavna borba protiv korupcije na svim razinama i također pozivamo komisiju da pruži potrebna saznanja i prakse u um, provođenju tih reformi na svim razinama i sada pozivam vladu da uže surađuje u budućnosti mogućnosti i sa organizacijama civilnog društva, kaže Tune Helam, izvjestitelju Sjeni Pučana. Hvala vam. Thank you, Mr. Picula. Hvala, gospodin Picula. Thank you, Mr. Chairman. Hvala. Želim eh, zahvaliti gospodinu Vajglu na njegovim uvodnim napomenama koje obuhvaćaju sve izazove s kojima se sada Makedonija nosi i ja ću samo neke od njih spomenuti. Kada je riječ o e, reformi i nadolazećim izborima u Makedoniji. Žalim e, što je kašnjenje u izbornoj reformi i također e, odabir novog povjerenstva za izbore dovelo do problema. Nadam se da će parlament uskoro izabrati novo izborno povjerenstvo i također da će biti uključeni u to neovisni stručnjaci što će osigurati da se ne donose stranačke obojene odluke. Također ponavljam preporuke kada je riječ o hitnim reformama koje su potrebne kako bi zemlja proveli također i reviziju glasačkih popisa, recimo s obzirom na slučaj e, brojnih e, e, glasača koji su registrirani u manjim stanovima i također krivotvorenje osobnih dokumenata. To je bio razlog za gubljenje povjerenja u izborni proces i također sustavne slabosti koje je kritizirao i OECD. Dakle, takva revizija je potrebna kako bi se uspostavilo povjerenje u izbore. Također treba poslužiti kao upozorenje da prema nedavnoj anketi 52% građana smatra da državne institucije nisu uopće ili nisu sposobne dovoljno nositi se sa e, situacijom na dan izbora. 44% ne vjeruje da je glasački popis vjerodostojan. Gospodine predsjedavajući, dopustite mi da zaključim riječima da se izborna reforma treba smatrati e, kišom svih e, procesa koje će izvesti Makedoniju iz blokade i koje će usmjeriti na put europskih integracija što zaslužuju njezine građani. Hvala vam. Thank you, Mr. Hvala gospodin Hvala gospodine predsjedavajući. Makedonija je mala i krhka država, a migracijska kriza u kojoj je Makedonija jedna od glavnih tranzitnih zemalja iz Grčke dovela do velikog priljeva izbjeglica u toj zemlji i to se nadovezalo na nestabilnost te zemlje i na nepravednost postupanja prema njoj, odnosno nemogućnosti otvaranja pregovora za pristupanje Europskoj uniji. To su sve izazovi pred tom državom. Nadamo se da će novi izbori, nova vlast u travnju iduće godine omogućiti stabilizaciju te zemlje koje sam posjetio više navrata. Makedonija proživljava brojne političke probleme koji su zajednički svim balkanskim državama od e, korupcije na visokim razinama, organiziranog kriminaliteta, pitanja neovisnosti sudstva i nedostatka slobode medija. Izvješće Weigl je izvrstan sažetak i e, svih izazova i svih e, ostvarenja Makedonije, a moj klub CR je od uvijek podupirao Makedoniju i želi ispratiti Makedoniju na njezinom putu europskih e, integracija i to čini sa velikim zanimanjem. Hvala. E, gospodine predsjedavajući, početkom godine govorili smo o izvješću o napretku o Makedoniji. Mnogi, e, mnoge su kritične točke koje je komisija istaknula, također se na to nadovezalo i vijeće. No, da treba pocijeniti ovaj zamah, ostvareni napredak po pitanju vladavine prava i funkcioniranja demokratskih institucija, slobode medija, slobode mišljenja i također pravosuđa. Međutim, učinjeni su i neki koraci unatrag što znači da se kopenhaški kriteriji ne postoju. U ovom sadašnjem izvješću možemo e, vidjeti da ne postoje preduvjeti za otvaranje pregovora o pristupanju. Tu naravno treba posjetiti na pozitivne razvoje događaja koje su ostvareni zahvaljujući sporazumu između zainteresiranih strana, ali nije se razgovaralo o političkim kriterijima koje ova zemlja treba prihvatiti. Kada je riječ i o različitim prioritetima za reformu, oni sjede samo jedan cilj, a to su izbori iduće godine. Dakle, želim još jednom istaknuti da postoji e, problem u vezi sa imenom zemlje. Dakle, nije to samo spor e, između te zemlje Grčke, nego je riječ o međunarodno otvorenom pitanju, ja jedini način e, da bi se riješilo to pitanje je nastavak pregovora koji se sada odvijaju pod pokroviteljstvom UN-a. Sve to je povezano sa uspostavom dobrih međususjedskih odnosa i to ne smijemo zaboraviti čak i ako mnogi kolege zanomeruju to pitanje. Riječ je zapravo o slobodi, miru i stabilnosti u čitavoj regiji. Postoje neka otvorena pitanja koja ugrožavaju međususjedske odnose i također nema spremnosti ka rješavanju ovog pitanja imena i ka stvaranju dobrih, dobrosusjedskih odnosa i dobre suradnje. Europska unija korištenjem imena Makedonija u slučaju ove zemlje od uvijek e, dovodi u pitanje i još otvorena međunarodna pitanja. Zadatak je e, Feroma uspostaviti poštivanje ljudskih prava i također utvrditi temeljne slobode kao što je predviđeno i Ustavom i također pokrenuti dobre međususjedske odnose. To je ključno jer inače nećemo moći dati pozitivnu ocjenu te zemlje.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 Mislim da nema smisla ići na proširenje, neću se vraćati na to pitanje. Mi ćemo glasovati protiv svake politike koja se zalaže za proširenje, govorim u ime svoga kluba. Imam e, ipak nekoliko napomena, točka 9 o antipropagandnom zakonu. Taj zakon protiv strane propagande odnosi se između ostalog na civilno društvo svi ti zakoni koji su kasnije doneseni su zapravo zakoni koji su doneseni po uzoru na SAD. Dakle, SAD su zapravo prvi donijeli takav zakon. Zatim točka 13 Ovdje se govori o Romima, ženama, LGBT i zajednici. Mislim da se trebamo podsjetiti na pravo na naše vlastiti identitet i naš kršćanski identitet. Mislim da je to za mene ključno. Isto tako u točki broj 19 moramo biti svjesni da je Makedonija zemlja koja ima poteškoća i s obzirom na dolazak migranata da to također predstava brojne poteškoće. Evo to je ono što sam ja htio reći. Hvala. Imamo šest ljudi na popisu koji su se javili za riječ. Popis je zatvoren, gospodin Epitideos ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Ako je cilj Skoplja ulazak u Europsku uniju i ulazak u NATO, mislim da obzirom na vladu e, te zemlje e, očekivati bi bilo da ta vlada učini sve što je u njezinoj moći e, kako bi ispunila te ciljeve. Međutim, pitanje je što vlada u Skopju radi kako bi stvorila dobrosusjedske odnose sa Grčkom, što je glavni preduvjet e, po kopenhaškim kriterijima za ulazak u Europsku uniju. Makedonija bi mogla promijeniti svoju politiku i prestati provocirati Grčku. Na primjer, mogla bi prestati upotrebljavati ime Makedonija e, jer to e, upućuje na ambicije prema e, dijelu grčkog teritorija i predstavlja provokaciju prema Grčkoj. Oni podižu stat, spomenike Aleksandru Makedonskom i stavljaju ih e, podižu ih u Skoplju. Mi kao susjedi bili bismo vrli, e, smo vrlo zadovoljni što se oni e, što oni poštuju i dive se Aleksandru Makedonskom i njegovom ocu, međutim ovo oni čine na provokativni način. E, mi e, se možemo nositi s tim provokacijama, ali ne možemo se nositi sa provokacijama ako ta zemlja želi ući u Europsku uniju. Znači, ako ne, ako ne promijene tu politiku, mi nećemo moći poduprijeti njihovu želju za ulaskom u Europsku uniju. Gospodine Begović, izvolite, imate riječ. Čestita našem poručevalecu, gospodinu Vajglu, na E, nacrtu izvješća o kojem ćemo voditi raspravu u predstojećim tjednima. Iza Makedonije je nekoliko turbulentnih mjeseci i nakon onog e, zbivanja prije Ohridskog okvirnog sporazuma iz 2001. sigurno najneugodnijih i u političkom i u sigurnosnom smislu u tom kontekstu želio bih i ovaj put zahvaliti povjereniku Hanu i našim kolegama Eduardu Kukanu i kolegi Hovitu i kolegi Vajglu na naporima e, parlamentarno-diplomatskim koje su uložili u proteklim mjesecima i doveli do sporazuma iz Pržina čime smo ipak vratili jednu političku stabilnost u Makedoniji koja omogućuje održavanje izbora ovoga proljeća, a nadamo se e, i stabilizaciju zemlje i dizanje stupnja e, demokratske kulture u zemlji koja je vrlo jasno orijentirana prema Europskoj uniji i kojoj na tom putu svi skupa trebamo pomoći. Ono što mi se čini izuzetno bitnim su i ove informacije koje smo čuli od kolegice Petir i drugih naših kolega, kolege Peterlea koji trenutno nije ovdje, e, sa putovanja u Skopje prije nekoliko dana o ipak jednom novom pozitivnom impulsu koji postoji i ta odgovornost koja jest na europskim institucijama da se jedna vrlo delikatna neugodna i teško branjiva pozicija već niz godina zastoja u smislu ne pridržavanja preporuka europske komisije o otvaranju pregovora nakon e, proljeća ja se nadam tada jednog afirmativnog stava europske komisije promijeni i u tom pogledu da e, Makedonija krene naprijed prema Europskoj uniji, a naravno na e, makedonskoj je vladi i opoziciji prije svega da se pridržavaju najviših standarda i na unutarnjem planu i da u duhu dobrosusjedskih odnosa nastave e, graditi kvalitetne odnose sa članicama Europske unije, a petsto tisuća ljudi koje je prošlo kroz Makedoniju u proteklih nekoliko mjeseci dovoljno govori da se u ovakvim okolnostima zemlja uspjela snaći kao tranzitna zemlja velikog izbjegličkog migracijskog vala i ona će uvijek imati moju potporu na putu za Europsku uniju. Hvala um, Hvala u ime gospodina Havita riječ da ima gospodin Hanski. Kan. Hvala lijepa. Mi pozdravljamo suradnju sa izvjestiteljem na ovom izvješću. E, također i sa gospodinom Kukanom ta suradnja je bila izvrsna i veselimo se sljedećem e, posjetu Makedoniji u siječnju 2016. E, klub zastupnika SID je zabrinut zbog e, loše situacije u Makedoniji. To, je, to se pokazalo e, u vezi sa skandalom o presretanju komunikacija. Važno je da se svi da se svi, sve političke obitelji u Europskom parlamentu e, fokusiramo na to da se, Amerika, da se Makedonija pridržava e, svih točaka, e, svih preuzetih obaveza iz sporazuma o preživljenju suradnji. Mi smo već zabilježili izjavu povjerenika Hana o napretku Makedonije na njezinom putu prema Europskoj uniji, međutim e, u tom izvješću se kaže da e, ocjena više neće biti pozitivna, ali mi smo i dalje spremni podržati Makedoniju na njeznom putu prema Europskoj uniji. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Najprije bih htio zahvaliti gospodinu Vajglu na izvrsno pripremljenom nacrtu izvješća o napretku Makedonije. Makedonija je kandidatkinja, zemlja kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji već e, dugi niz godina i jedna je od e, najnaprednijih zemalja u svojoj regiji i nije u redu da je se blokira samo zbog problema sa imenom. Ja se nadam da će se naći rješenje za taj problem. Nadam se da je, naravno da Evropska unija mora nastaviti podržavati Makedoniju na njezinom putu prema Evropskoj uniji. Mora se još jednom reći da je preko 500 tisuća izbjeglica prošlo kroz Makedoniju e, i Makedonija je vrlo važna za stabilnost i sigurnost e, u regiji. Veliki broj izbjeglica i dalje kroz Makedoniju ide prema Europi i zato se Makedoniji mora pružiti podrška i u vezi sa tim. E, točno je da je u Makedoniji došlo do velike političke krize, ali e, to je sada e, star prošlosti i e, radi se na normalizaciji odnosa i situacije. Mora se naravno nastaviti sa borbom protiv korupcije i reformirati izborni zakon. Mi se nadamo da je Makedonija na dobrom putu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, Biću kratak. Vrlo je važno da i imamo stabilnu Republiku Makedoniju u, ova, u ovim teškim vremenima. Potrebna nam je zemlja u kojoj postoji vladavina prava, sloboda medija, gdje se e, provodi borbu protiv korupcije i tako dalje, ali ne smije se pogrešno interpretirati povijest kad je riječ o školskim učbenicima i e, selektivnim komentarima od strane Europskog parlamenta. Etnički karakter e, regije Makedonije je multietnički, možda vam je poznat e, izraz e, makedonska salata, što znači to je voćna, mješana voćna salata. Dakle, u Makedoniji je e, situacija vrlo mješana i to valja uzeti na primiti na znanje. Hvala lijepa. Sljedeći govornik gospodin Laxis. U ovom izvješću postoji jedan naputak e, da bi se e, trebalo više angažirati oko podrške Makedoniji. S jedne strane važno je informirati Europski parlament o postignutom napretku, međutim želim e, podvući da, je, da su jedini narodi E, jedina institucija pod čim pokroviteljstvom se može dalje voditi pregovore o imenu Makedonije. Upotreba imena Makedonije znači da zemlja ne pokazuje spremnost da se e, normaliziraju e, sada teški odnosi sa Grčkom. Što se tiče kopenhaških kriterija, želim naglasiti da početak da je preduvjet za početak pregovora ispunjavanje kopenhaških kriterija. To znači vladavina prava, sloboda govora, pluralistički slobodni mediji, borba protiv korupcije. To su važni preduvjeti. Hvala lijepa. Gospodine Kukan, imate riječ. Želim e, E, pozdraviti ovo izvješće i čestitati gospodinu Vajgelu na njegovom radu na ovom izvješću, a također i na njegovom radu u e, timu e, EPP-a za e, olakšavanje puta Makedonije, puta Makedonije prema EU. Važno je za nas vratiti Makedoniju na put europskih integracija. To dosta zahtjeva od nas, ali također i konstruktivni angažman svih političkih dionika, svih političkih aktera u samoj zemlji. Ja potpuno podržavam poziv da se implementira e, sporazum postignut e, u srpnju ove godine. To je put koji će omogućiti daljnji proces integracija Makedonije u Europsku uniju. Hvala lijepa, gospodin Džambaski ima riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, najprije bih htio čestitati gospodinu Vajgelu na ovom tekstu. E, on e, je obuhvatio najveći dio preporuka komisije, ali po tu postoje i stvari s kojima se ne mogu složiti. Kao prvo, iz ovogodišnjeg izvješća je jasno da su problemi sa korupcijom, e, kršenje ljudskih prava, kršenje prava slobode govora, da su to sve razlozi za e, negativne ocjene. Želim privući vašu pozornost na činjenicu da Makedonija povređuje načelo slobode govora, osobito e, na slobodu upotrebe vlastitog maternjeg jezika. Ja e, e, smatram da vladajuća elita u Skoplju mora shvatiti da se mora pridržavati pravila ako želi ući u Europsku uniju. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Problem sa pregovorima sa ovom zemljom nije toliko e, pitanje imena, nego zapravo problem pravog pomanjkanja demokracije u zemlji, nepoštivanje kopenhaških kriterija, e, nedostatak vladavine prava, nepoštivanje ljudskih prava i nedostatak slobode medija. To su problemi e, o kojima bi, zbog kojih bi e, Skopje trebalo biti zabrinuto osim pitanja imena da je problem samo bilateralni, onda ne bi bilo problema, ali to nije bilateralno pitanje, nego međunarodno. To je i pozicija Europske komisije. Dopustite da dam jedan osobni komentar na ovu cijelu raspravu. Gospodin Kovašević je u pravu, e, u vezi s ovim što je rekao o makedonskoj salati. Moramo imati na umu što se dogodilo kada je Tito 1945. E, formirao državu. Oni nisu e, dopuštali tada Bugarima da govore svoj jezik, morali su govoriti engleski. E, isto se sada događa, isto se događa i sa crkvom, oni zloupotrebljavaju ime Aleksandra Velikog i ime Makedonija. E, ne možemo dopustiti da se politike e, poput Titovih e, dalje implementiraju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, molim vas budite kratki. Hvala gospodine predsjedavajući. Bivša Jugoslavenska republika Makedonija je suočena sa političkom krizom. Politički sporazum je međutim potpisan među e, čelnicima i sada je e, sada je e, komisija, povjereni Han i izvjestitelj Weigl su to uključili u, svoje, u svoja mišljenja. E, međutim, mnogo toga se još treba učiniti ove godine e, na temelju postignutog napretka. Komisija je spremna i dalje e, produljiti svoju preporuku za otvaranje pregovora, međutim pod uvjetom daljnje provedbe političkog sporazuma iz lipnja i srpnja E, komisija će nakon izbora ponovo izvijestiti o situaciji u Makedoniji. U međuvremenu vas e, e, pozivamo da pratite razne situacije u Makedoniji i da tražite od čelnika makedonskih da rade na daljnjim reformama kako bi ubrzali svoju zemlju na putu prema EU. Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima izvjestitelj gospodin Vajgl. Hvala lijepa. Ja si ne umišljam da ja da sam u stanju dati sažetak današnje rasprave, ali zahvaljujem svima koji su u njoj sudjelovali. Ova država nalazi se u vrlo specifičnoj regiji i s vremena na vrijeme to može dovesti do problema za cijeli naš kontinent. Moja je želja da Makedonija i e, susjedne zemlje e, budu faktor stabilnosti i prosperiteta u Europi. Zato sve te države moraju e, raditi na jednom zajedničkom projektu naše zajedničke Europe. E, čuli smo mnoge ocjene, mnoge kritike e, na račun Makedonije. E, ja sa velikom odgovornošću primam na znanje prijedloge za poboljšanje ove rezolucije. Biće mi s velikim zadovoljstvom ću surađivati sa svima koji mogu dati svoj doprinos poboljšanju ovog dokumenta. Dopustite mi još jednu kratku napomenu što se tiče e, gastronomskih pitanja. Uz ostalo ova regija raspolaže e, raznim vrstama salate, srpska salata, makedonska salata, imamo tursku kavu, grčku kavu, hrvatsku kavu. Ova regija je e, vrlo raznolika, vrlo šarena i to je e, dodana vrijednost za cijelu Europu. Hvala lijepa svima na dobroj suradnji. Hvala lijepa i e, na kraju želim reći da je rok za amandmane 13. siječanj u podne. Hvala lijepa. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, točku 4, izvješće e, za 2015. u Crnoj Gori. E, Crna Gora je također suočena sa e, teškim izazovima ove godine. Ove godine smo međutim saznali o pozitivnim razvojima kao što je na primjer poziv NATO da se Crna Gora E, pridruži tom paktu. Međutim, to je dovelo do političke nestabilnosti, protesta, uključujući i do bojkota parlamenta. U ime odbora koristim mogućnost da e, pozovem vladu Crne Gore da se angažira u održivom dijalogu i konstruktivnoj suradnji e, sa E, svim političkim dionicima. Što se tiče procesa pristupanja, e, Crna Gora e, dobro napreduje, međutim još to znači i povećanu odgovornost čelnika za e, dalji napredak ovog procesa. Izazovi u tom procesu i dalje postoje, kao što su polarizirana politička krima, e, politizacija javne uprave, e, korupcija, i tako dalje. Kolega Charles Stenak je Eh, analizirao eh, situaciju u Crnoj Gori i pripremio izvješće za vas, gospodine Tenak, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, kao i obično ja sam zahvalan što sam imenovan izvjestiteljem za Crnu Goru. To je relativno jednostavna tema ako se mjeri prema mjerilima područja Zapadnog Balkana. Ova zemlja nastavlja na svom putu preuzimanja europske pravne stečevine, ima status kandidata i ona je zapravo predvodnica među zemljama kandidatkinjama i otvorila je 20 pregovaračkih poglavlja, ključujući poglavlja 23 i 24. Postoje pitanja koja se tiču korupcije visoke razine organiziranog kriminala Međutim, e, u gotovo svim područjima došlo je do napretka u razvoju institucija i u reformi pravosuđa, te u provedbi potrebnih zakonodavnih promjena. Što se tiče gospodarstva, slab euro koji koristi kao de facto valutu, pomogao je Crnoj Gori u smislu dobivanja više prihoda od turizma a neka druga odredišta poput Tunisa i Egipta su zbog terorističkih prijetnji imala manji posjet turista. Prema tome ovo ljeto je bilo dobro za turizam u Crnoj Gori. Potrebno je vrijeme kako bi ove reforme uistinu zaživjele i moramo računati da će to potrati neko vrijeme i ne smijemo očekivati rezultate odmah, posebno imajući u vidu krizu koja potresa regiju. Nadalje, bojkot nekih oporbenih stranaka u parlamentu posebno je razlog za zabrinutost i želim također ponoviti e, zahtjeve komisije i svih ostalih da se sve političke stranke uključe u dijalog e, i to u jednom parlamentarnom duhu. Poziv upućen od strane NATO saveza Crnoj Gori značajan je korak prema naprijed i to je dokaz da ona usklađuje svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa politikom zapadnih zemalja. Isto tako mislim da se mora pohvaliti zbog činjenice da je preuzela režim sankcija prema Rusiji nakon aneksiranja Krima i okupacije Donbaska. Prema tome, u tom smislu djeluje sukladno s ostatkom Europe. Moj klub zastupnika ECR želi dobar napredak u pregovorima s NATO savezom i premda to nije povezano sa pristupnim procesom za članstvo u Europskoj uniji postoje neka preklapanja u smislu postizanja ciljeva koji se tiču ljudskih prava i demokracije. Crna Gora ima također jedan manji problem radikalizacije. Određeni broj crnogoraca je navodno otišao boriti se za ISIS. Međutim, vlada je toga svjesna te e, prati situaciju vrlo budno. Ja se radujem e, čuti komentare kolega vezano za ovaj prvi nacrt izvješća. Kao prethodnim godinama, sada sam izvjestitelj već nekih šest godina, nadam se da ćemo doći do konsenzusa te da ćemo donijeti pozitivnu rezoluciju vezano uz napretak Crne Gore na putu za članstvo u Europskoj uniji. Crna Gora je mala zemlja i zapravo je od neovisnosti postigla mnogo uspjeha E, tako da je dobar učenik e, među zemljama Zapadnog Balkana u smislu pristupanja Europskoj uniji i to u razdoblju koje je bilo iznimno izazovno posljednjih nekoliko mjeseci zbog migrantske krize. Crna Gora nije bila jedna od tranzitnih zemalja, ali je neizravno ipak bila, se to i na nju odrazilo. Ja i dalje snažno podržavam e, Crnu Goru kao kandidatkinju i nadam se da će postati članica Europske unije čim to bude moguće. Rado ću čuti komentare kolega i isto tako e, se radujem zanimljivim amandmanima. Hvala. Sada gospodin Kan u ime gospođe Doc. predsjednice međuparlamentarnog izaslanstva između Europske unije i Crne Gore. Zahvaljujem izvjestitelju na ovoj rezoluciji. Mislim da je ovo izvješće pravodobno zbog zahtjevne političke situacije u Crnoj Gori. U potpunosti se slažem s izvjestiteljem da je vrlo važno da različiti akteri u, na makedonskoj političkoj sceni uspostave dijalog unutar parlamenta. Isto tako, mirni prosvjedi sastavni su dio demokratskih procesa. Bilo kakvi navodi o nasilju tijekom eh, nedavno održanih prosvjeda treba istražiti. Osim toga, Crna Gora bi mogla imati prijevremene izbore sljedeće godine, a jedno od ključnih pitanja bit će provedba novog izbornog zakonodavstva kako bi se povećalo povjerenje javnosti u izborni proces. Političari iz Crne Gore moraju zajedno raditi na postizanju toga cilja kako bi se izbori održali bez ikakvih sumnji u njihovu e, regularnost. Postoje brojni zahtjevi, međutim e, treba se pobrinuti da sustav bude dobro postavljen na dan izbora. Nakon e, afere prisluškivanja e, nije bilo nikakvog e, nastavnog političkog djelovanja i vezano uz korupciju želim reći da je ostvaren značajan zakonodavni pomak, međutim ograničen. Osim toga me brine činjenica da je gay pride po treći puta zabranjen u godinu dana i nadam se da će to izvjestitelj spomenuti u završnom tekstu rezolucije. Hvala. Hvala i vama. I sada je trenutak za izvjestitelje u sjeni. Izvolite. Hvala, ja želim također iskreno zahvaliti gospodinu Tanoku na izvješću. Ovo je možda jedno od najcjelovitijih e, prijedloga rezolucije o Crnoj Gori do sada i želim podržati njegove riječi da je zapravo Crna Gora primjer e, zapravo je jedna uspješnica sa Zapadnog Balkana. Ne mislim da bi ostale zemlje trebale biti zavidne, ali bi morale biti motivirane za postizanjem napretka. Međutim, ova zemlja se suočava sa brojnim problemima, mora se provesti novo izborno zakonodavstvo, a sve političke stranke trebaju ponovno potaknuti konstruktivni politički dijalog. Zemlja isto tako mora ispuniti i ekonomske kriterije i mora dokazati da je u stanju nositi se sa konkurentskim pritiskom. E, također su visoka stopa nezaposlenosti. Pripreme se vode za članstvo u NATO savezu, posebno u području sigurnosti i e, reforme sektora, zatim reforme uprave, državne uprave i pravosuđa. E, tu bi trebalo posebno staviti naglasak na provedbu i politizacija e, državne uprave u tako maloj zemlji razloge za ozbiljnu zabrinutost. Nešto se radi na borbi protiv korupcije organiziranog kriminala. Međutim, treba pokazati da se postišu konkretni rezultati. Postoje neka područja u zaštiti ljudskih prava i slobode izražavanja. U nekim slučajevima je bilo i nasilja nad nekim pripadnicima medija. Isto tako e, se mora zabilježiti primjeri govora mržnje. Isto tako želim pohvaliti Crnu Goru E, vezano uz svoju politiku u odnosima između Rusije i Ukrajine i e, vezano uz politiku Europske unije prema ISIS-u. Što se tiče reakcije Moskve vezano uz članstvo Makedonije u NATO savezu, Rusija je pokušala dati negativne komentare vezano uz suverenu odluku te države da se pridruži političkoj vojno, vojnom savezu i to ne možemo tolerirati. Hvala. Gospodin Andulakis. Hvala. Hvala, ja želim zahvaliti gospodinu Tanuku na ovom izvješću. Ovaj nacrt Izvješće je vrlo kvalitetan. Nadam se da ćemo moći surađivati kao i do sada. Ostvaren je određen napredak u najmanje četiri poglavlja. Neka od tih poglavlja su već zatvorena. Izvješće o napretku Europske komisije naglašava upravo to. Osim toga, treba još mnogo toga odraditi u području borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i treba uspostaviti vladavinu prava u potpunosti. Nažalost, neke oporbene stranke povukle su se iz parlamenta. Politički dijalog je od iznimno velike važnosti i mora se odvijeti u parlamentarnom kontekstu. Također, e, izbori se moraju držati temeljem novog izbornog zakonodavstva koje će omogućiti elektroničko glasovanje. Nažalost, usprkos boljoj gospodarskoj situaciji i povećanju stranih ulaganja u Crnoj Gori još uvijek postoje brojni gospodarski problemi. Moramo se pobrinuti da rodno uvjetovano nasilje i predrasude te diskriminacije nad ženama budu zaustavljeni. Crna Gora je zemlja kandidat i zapravo je jedina zemlja čija je vanjska politika u potpunosti usklađena s vanjskom politikom Europske unije. Mi podržavamo europski put ove zemlje. Hvala. Hvala gospodin Radoš. Thank you, uh, Hvala. Prije svega želim čestitati gospodinu Tanaku na izvrsnom nacrtu izvješća. Tu se pojavljuju klasična, dobro poznata pitanja poput pravosuđa, slobode medija, korupcije, organiziranog kriminala, pitanja civilnog društva i e, sva ta pitanja su obrađena na jedan vrlo kvalitetan i uravnotežen način. No, htio bih ipak naglasiti dvije vrlo važne stvari. Kao prvo, e, dakle, što se tiče poziva upućenog Crne Gori za članstvom u NATO savezu. Dakle, imajući u vidu da će to biti korisno za stabilnost čitave regije. E, zatim, e, mislim da je tu još jedno važno pitanje, a to su novi izbori. Potrebno je kvalitetno izborno zakonodavstvo i izbori koji će se održati uz poštivanje visokih demokratskih standarda. Mislim da će to biti korisno za dobre odnose između većinske stranke, odnosno stranke na vlasti i oporbe i isto tako moramo imati na umu da su mogući prijevremeni izbori sljedeće godine. Hvala. Gospodin Hadži Georgije. Kalimera sas. Dobro jutro svima. Ja isto tako želim zahvaliti gospodinu Tanuku na, na uloženom trudu. Ova zemlja je na pravom putu što se tiče pristupanja Europskoj uniji. Postoje neki problemi u demokratskim procesima, što je bio slučaj u brojnim bivšim zemljama kandidatkinjama. Postoje i problemi između stranke na vlasti i oporbe, e, zatim slobode govora, Dopustite mi da samo iznesem jedno zapažanje. Ova zemlja je iskazala želju da se pridruži NATO savezu. Ne mislim da je to dobra ideja. Često gledamo na takav potez ovdje u parlamentu kao prirodni put. Međutim, htio bih reći da se mi ne zalažemo za Varšavski pakt. nismo protiv vojnih sporazuma općenito. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo da to ne pomaže u održavanju mira. Stav NATO saveza prema Rusiji neću ulaziti tko je u pravu, tko je u krivu, međutim to je dovelo do napetosti, rata i krvoprolića i mislim da bismo trebali zaustaviti takve pojave. Prema tome mislim da bi e, pridruživanje NATO savezu bio krivi korak za Crnu Goru. Hvala, gospođa Lunaček. Hvala i vama i dopustite mi da u ime klubu zastupnika Zelenih zahvalim gospodinu Tenoku na dobrom izvješću. E, ovo izvješće obrađuje i pozitivnu perspektivu Crne Gore kao jedne od zemalja koja je daleko odmakla u procesu europskih integracija u odnosu na druge kandidatkinje, dakle bilježi se dobar napredak. Isto tako vidim da ste bili kritični u onim aspektima gdje je to potrebno e, u području kao što su borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, zatim položaj medija i civilnog društva. Postoje neki e, aspekti u kojima bismo htjeli imati dakle veći naglasak e, na procesu privatizacije e, gdje se govori o tamo gdje se govori o korupciji. Dakle htjeli bismo da se to naglasi. Isto tako e, cijenim što ste zatražili snažni parlamentarni nadzor. Mislim da bismo na tome trebali ustrati kao zastupnici parlamenta. Međutim, htjela bih dodati još nekoliko detalja, primjerice rad odbora za suzbijanje antikorupcije, blokiranje zbog činjenice da se tamo nalazi većina vladajućih iz vladajuće stranke. E, zapravo postoji disbalans između sastava odbora i čitavog parlamenta. Dakle, mislim da bi u takvom odboru i oporba trebala E, moći imati utjecaj, odnosno ne bi trebali biti blokirani. Dakle, samo spominjem o čemu će biti riječ u našim amandmanima. Drago mi je što ste također preuzeli i neka pitanja koja se tiču zaštite okoliša i Crna Gora se predstavlja kao ekološki nastrojena zemlja, to je čak ugrađeno u njihov ustav. Međutim, mislim da bismo tu trebali neke stvari izmijeniti. Drago mi je da ste spomenuli pitanje biološke raznolikosti u Ulcinju, gdje je područje gdje se e, razmnožavaju ptice. Isto tako, nadam se da ćete prihvatiti neke naše amandmane koji se tiču planiranja malih i srednjih postrojenja za proizvodnju e, nam je hidroelektrana. Zatim, e, nadam se da će se napustiti projekti velikih e, hidrocentrala na rijeci Morača i da će biti e, dakle, strateškog planiranja za izgradnju malih i srednjih hidroelektrana. Dakle, čini mi se da, se da nema nekakvog sustavnog planiranja, pa ćemo u tom smislu predložiti amandmane. Zatim, što se tiče članstva u NATO savezu, u izvješću e, koje se bavi napretkom neke zemlje svom putu prema Europskoj uniji. Mislim da ne bismo trebali spominjati članstvo u NATO savezu. Netko od kolega je rekao da će NATO savez biti jamac stabilnosti, no ja ne želim da e, Moskva proširi svoj utjecaj bilo gdje u svijetu, pogotovo ne na Balkanu, no istovremeno e, ruski ulagači, ruski novac već je u Crnoj Gori i to na visokoj razini. Prema tome ne vidim e, zašto bi trebalo postojati tolika bojazan od e, toga da će Rusija izvršiti invaziju na Crnu Goru ili tako nešto. Ako većina želi da se spominje članstvo u NATO savezu, onda mislim da bi trebalo dodati da je potrebno da se održi referendum o tom pitanju. Iako želimo da Ujedinjena kraljevina ostane u Europskoj uniji, također bismo se složili s time da se tamo održi referendum. Prema tome možda bismo e, tu mogli postići suglasnost ako nije moguće da se ovo izbriše iz teksta. Nažalost, nemamo više vremena Sada ćemo dati riječ zastupnicima. Nažalost, bojim se da ćete dobiti samo minutu i po, svatko od vas. Izvolite, gospodin Šavhaze. Da, hvala gospodine predsjedavajući. Ja obično govorim u ime svoga kluba zastupnika. Htio bih naglasiti da ovo izvješće gospodina Tanaka dobro opisuje situaciju, zato ćemo glasovati protiv njega u tročki točki 3 se spominje kaotična politička situacija u zemlji, u točki 8 e, raširena korupcija, točka 11 da se e, ne radi, e, da se ne prati rad na procesuiranju zločina, zatim kaže se da nema mnogo slobode u medijima, spominju se ponovno Romi, i zajednica. Mislim da svake puta kada se spominje manjina moramo isto tako spomenuti i poštivanje e, kulturne i spiritualnog e, identiteta zemlje. Mislim da moramo imati ravnotežu, da treba podržati manjine, ali unutar jedne kulturne i spiritualne zajednice čiji se identitet mora poštivati. Zatim točka broj 20, 20 to se govori o slabosti ugovornog prava, dakle ovo izvješće je dobro sastavljeno, međutim iz svih navedenih razloga mi ćemo glasovati protiv. Što se tiče NATO saveza, htio bih spomenuti da je poziv Europske unije da gradi mostove, a ne da traži podjelu Europe na dva dijela. Mi smo e, mi nismo u poziciji da u našoj raspravi e, gdje se zalažemo za jedinstvo i mir nastojimo dijeliti Europu na dva dijela u odnosima s Rusijom. Evo, dakle, htio bih reći da to nije dobra politika i da to samo ide, da to, da to zapravo ide, u, da su to interesi Amerikanaca, ali da to e, ne ide u korist Europi. Hvala gospodin Plenković. <clears throat> Hvala lijepa kolega Legutko. Nekoliko točaka o Makedoniji. Prije svega, prije svega zahvala kolegi Tanoku na još jednom vrlo kvalitetnom izvješću o Crnoj Gori ono što je bitno čini mi se da je najvažnije da je crna gora i dalje daleko najnaprednija država od svih zemalja jugoistoka europe u procesu pregovora o proširenju 20 otvorenih poglavlja dva privremeno zatvorena e, situacija da je dobila prije nekoliko dana pozivnicu ministara vanjskih poslova Sjevernoatlantskog saveza da se pridruži NATO-u, ja mislim da je vrlo bitna za njenu stabilnost i uopće za strateške odnose na jugoistoku Europa i utjecaja velikih sila, tako da mislim da to moramo uzeti u obzir u ovom izvješću i dobro je da je kolega Tanok to naveo. Treći aspekt je interna politička situacija, slično kao i u nizu drugih država regije, vidjeli smo to i u Makedoniji i na Kosovu, i u e, Albaniji, a evo i u Crnoj Gori, da je bilo velikih e, demonstracija. Međutim, ono što je dobro je da je europski put Crne Gore ključna tema i da će stabilnost i integracija prema Briselu omogućiti dalji demokratski razvoj, tu je odgovornost prije svega političkih stranaka. Podržavat ćemo Crnu Goru na njenom europskom putu. Hvala. E, Pisula. Hvala gospodine predsjedavajući. Pozdravljam izvješće izvjestitelja gospodina Charlesa Tanoka kao odličan dokument, iscrpan i uravnotežen. Lako se može uočiti napredak kojeg iz godine u godinu bilježe izvještaje u Crnoj Gori, 20 otvorenih poglavlja u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji jedan je od mjerljivih dokaza tog napretka. Međutim, najprije bih čestitao Crnoj Gori na nedavnom pozivu da se priključi NATO savezu kao zastupnik iz hrvatske raduje me geopolitička činjenica da na našu kopnenu i morsku granicu dolazi nova članica saveza. prije dvadeset pet godina na tom prostoru je bio agresor na moju zemlju a od sada ćemo sigurnosna pitanja zajedno rješavati sa novim saveznikom. međutim do članstva u europskoj uniji crnu goru dijeli period u kojem će morati riješiti još mnogo otvorenih pitanja prilagodbe europskim standardima ali jednako je ako ne i važnije uspostaviti i održati otvoren dijalog sa domaćom javnosti o cijeni reformi na brzinu i kvalitetu posla kojeg zemlja treba obaviti sigurno utječu odnosi vlasti i oporbe oni su ovog trenutka ozbiljno narušeni i nadam se da će se uskoro to izmijeniti hvala uh, thank uh, <clears throat> Hvala, vam lijepo. Želim pozdraviti ovo izvješće, gospodina, dakle nacrt izvješća i gospodina Tanoka očito je da je napredak tu o čemu govori dvadeset otvorenih poglavlja. E, želim istaknuti nekoliko pitanja posebno ovaj, ovaj, u točku u kojoj govorite o pozivnici za nato mislim da to treba ostaviti i to je vrlo važno ja govorim naravno iz aspekta susjeda prvog iz hrvatske međutim imam tri točke o kojima bih žela posebno govoriti obzirom da spominjete poimenično e, neka imena kad se radi o procesima protiv korupcije i o nekim ubojstvima novinara onda ne vidim razloga da ne spomenemo u poglavlju gdje govorite o rješavanju graničnih pitanja da ne spomenemo pitanje prevlake koje imamo neriješeno još uvijek između crne gore i hrvatske poluotoka prevlake i kad govorite u poglavlju seven o ratnim zločinima gdje ih pozivate na brže procesuiranje tu također želim posebno istaknuti logoraše e, članove crnogorskih e, logora koji nisu dobili e, potrebnu satisfakciju i zato bih željela uložiti amandmane na ova dva pitanja. E, mislim da je to prevažno o tome smo govorili prošle godine a nije bilo pomaka u izvješću od prošle godine do ove godine i još želim također istaknuti ovo poglavlje u kojem govorite o slobodi medija evidentno je da je duboko podijeljena medijska zajednica u crnoj gori i e, etički standardi postoje međutim pozivate ih na unapređenje i to definitivno pozdravljam e, gospodin Kukan. Hvala. Želim čestitati gospodinu Taneku na ovom eh, vrlo visoko kvalitetnom eh, izvješću o Crnoj Gori, kao što to ono obično i čini. Kad kažem visoko kvalitetno, želim reći da on spominje i sve pozitivne događaje u zemlji, ali također i otvorene probleme koje treba riješiti kako bi ta zemlja dalje napredovala na putu ka europskim integracijama. On potiče crnogorsku vladu na nastavak dobrih napora koji su uloženi do sada. To je zemlja vodeća u procesu eurointegracije u toj zemlji i to nije samo kompliment, nego to je također i podsjetnik na odgovornosti i obveze koje su preuzeli i da nas u tome ne smiju razočarati. Valja spomenuti da je vanjska politika Crne Gore 100% usklađena sa e, onom Europske unije, a pristupanje NATO će ojačati e, europske ambicije te zemlje. Hvala. Riječ sada ima predstavnik komisije. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući na riječi. Ne moram mnogo toga dodavati izvješću napretku. Želim samo spomenuti da je jasno da smo stavili naglasak na pitanja vladavine prava i to je zapravo ključna poruka. Ja to mogu sažeti u sljedeće rečenice, odnosno da vladavina prava će odlučiti i dalji napredak na putu ka integracijama. Evo još samo vama na znanje sljedeće. Spomenuto je pitanje gay pride i mislim da je ono odgođeno, ali održat će se u e, nedjelju 13. prosinca u Podgorici. U sljedećih nekoliko minuta htio bih vas e, dalje informirati o situaciji u vezi sa političkim strankama i inicijativom predsjednika parlamenta, gospodina Krivokapića, kada je riječ o poticanju dijaloga između stranaka. Kao što znate, povjerenik Han podržava tu inicijativu, ali također je jasno naznačio da to neće nužno uvjetovati medijaciju. Dakle, same crnogorske stranke morat će iznaći rješenje. Sastanak se održao 1. prosinca i tada je osnovana radna skupina koja će razmotriti pitanje izbornog zakona i nadzora nad javnim sredstvima i također kontrolu medija. Radna skupina sastala se prvi puta 4. prosinca i nastavit će sa radom do 21. prosinca kada će se ponovno sastati čelnici oporbenih stranaka, odnosno političkih stranaka i nakon postizanja sporazuma treba vidjeti koji je najbolji način provedbe. Sve oporbene stranke, osim Demokratskog fronta, sudjeluju u toj radnoj skupini Demokratski front e, će e, sudjelovati u radu radne skupine jedino ako se postavi pitanje ali što za sada nije slučaj. No, to bi se moglo uvrstiti u dnevni red kasnije kada se bude o tome raspravljalo, ali to nije sigurno. Hvala vam lijepa. Thank you. And uh, Hvala. I sada vraćam riječ o Tanaku za njegove završne komentare. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući i hvala kolegama na njihovim toplim riječima, pohvale. I naravno, rado ću uvažiti bilo kakve amandmane. No, E, NATO se često spominje, brojni kolege u odboru podržali su spominjanje NATO-a u, ovom tekstu i također su pozdravili upućivanje poziva i također i GUE i Francuska nacionalna fronta i također gospođa Lunaček, što iznenađuje, možda nisu bili zadovoljni tome, no e, to je bilo kontroverzno i u slučaju prvog izvješća, no to je preživjelo brisanje amandmana i želim da to ostane u izvješću. Kada je riječ o gospođi Lunaček, pa ne sjećam se da je ona prihvaćala u prošlosti detaljne preskriptivne amandmane kada je riječ o energetskom miksu Crne Gore ili kada je riječ o prostornom planiranju ili o hidroelektranama. Mislim da je to čisto domaće pitanje o čemu treba odlučiti crnogorska vlada. A također nije moj zanatak mm, nalagati crnogori održavanje referenduma o NATO ili o drugim pitanjima. To je pitanje suverenosti te zemlje i svaka zemlja treba odlučiti o vlastitoj metodologiji donošenja te odluke. Kada je riječ e, o drugim pitanjima, ta sežu od borbe protiv korupcije, slobode medija, do neovisnosti sudstva, također je e, spomenuta i e, spomenuto pitanje i gay pride i drago mi je što je predsjednik komisije e, rekao da će se gay pride na kraju ipak održati u Podgorici. Gospođa Šujica je iznijela konkretne komentare o, pitanju granica sa Hrvatskoj i također nekaženosti zbog ratnih zločina. Dakle, predlažem da pogleda Savka 26 i 27 gdje se to razrađuje, no a ako želi može uložiti amandmane. Spomenuti novi izborni zakon u pozitivnom kontekstu, ja bih to također htio uvažiti i mislim da to obuhvaća najglavnija pitanja. Dakle, Montenegro je primjer uspjeha i čini sve što može u teškim okolnostima i u složenom okruženju. Mislim da je je moje izvješće uravnoteženo, vodi računa i o političkim nedostacima, no to je dio cijelog procesa, no ta zemlja je ipak na pravom putu. Želim zahvaliti gospodine Kukanu na njegovim pozitivnim riječima, jer on ima doista golovo znanje o toj regiji i iskustva s njome i također ima državničke sposobnosti. Dakle, želim njemu zahvaliti na toplim riječima i e, naravno Rado ću uvažiti vaše amandmane i veselim se idućim raspravama na saslušanjima. Hvala. I na kraju podsjećam da je rok za podnošenje amandmana 13. siječnja u podne i time zaključujemo raspravu o četvrtoj točki dnevnog reda i sada ćemo e, imati kratku stanku prije e, uvođenja pete točke dnevnog reda. Hvala Welcome back, ladies and gentlemen. Nastavljamo sa radom. Prelazimo sada na raspravu o Egiptu sa gospodinom Kostelom, koji se bavi Egiptom, Sirijom, Lebanonom i Gruzijom. On će nam eh, dati kratak pregled rezultata nedavnih izbora. i izvijestit će nas o sadašnjem političkom dijalogu između Unije i Egipta. Naravno, vrlo nas zanima čuti nešto o rezultatima parlamentarnih izbora u Egiptu. Kao što znate, od 2012. Egipatski parlament nije održao izbore. Donesen je novi ustav i prvi puta su spojeni gornji i donji dom Izaslanstvo zastupnika Europske unije odbora AFET želi posjetiti Egipat 6. i 7. veljače 2016. godine. Predložena je suradnja sa novosvorenim parlamentom i podržavanje izgradnje kapaciteta u vanjskim poslovima i Europska unija želi pomoći Egipatskom parlamentu u osnivanju odbora i to će omogućiti bolje upravljanje, naročito u području pravosuđa i vladavine prava. Istovremeno, Danas će biti zanimljivo čuti nešto o e, donošenju zakona zbog nepostojanja parlamenta 2012. godine, naročito o Mm, zakonima o nevladinim organizacijama i zakonu o prosvjedima. Kada je riječ o političkom e, dijalogu, Europska služba za vanjsko djelovanje je posjetila e, Kairo 15. i 16. E, studenog kako bi raspravila o vanjskim poslovima. Gospodin Kostelo je sudjelovao u tim raspravama o tim ključnim temama i o tome ćemo konkretnije raspraviti na e, sastanku pododbora za e, pravosuđe iduće godine. Nakon e, nedavnog posjeta gospođe Mogherini u studenome 15. i 16. studenoga E, sada se vodi rasprava o regionalnim pitanjima poput e, migracije iz Libije. Također je gospođa Mogherini postavila pitanja u vezi sa zaštitom ljudskih prava svojim sugovornicima i istaknula potrebu za borbom protiv terorizma i e, za poštivanjem vladavine prava. Dobrodošli gospodine Kostelo, imate riječ. Hvala. Ovo je pravodobna rasprava o ovom odboru i hvala vam što ste me pozvali i dali mi riječ, a zanimat će me čuti vaše komentare i gledišta. E, izbori su još u tijeku u, Egiptu i imat ćemo drugi krug 15. i 16. prosinca. Imamo 93 priziva pred kasacijskim sudom i također e, pred Visokim izbornim povjerenstvom. Naša stručna skupina koju čine tri stručnjaka zaključila je da su izbori bili administrativni događaj umjesto javni događaj. Odaziv je bio vrlo nizak, naročito među mladima koliko se čini. Kada je riječ e, o izgledima parlamenta, 120 zastupnika je izabrano iz četiri izborne jedinice na temelju e, glasačkih popisa, a e, u 448 iz 205 izvornih jedinica kao pojedinačni kandidati. Predsjednik još treba imenovati zastupnike, a 28 e, mjesta je rezervirano. Kada je riječ e, o ukupnim kretanjima u Egiptu, a naravno to je procjena našeg stručnog povjerenstva, dakle vođenje izbora, nije bilo vrlo transparentno, bilo je teško pomiriti rezultate E, sa ishodom izbora i kao što sam spomenuo, izbori su bili uglavnom administrativne prirode. Imali smo izborna povjerenstva e, pod vodstvom otprilike 16.000 sudaca koji će također i predsjedavati prizivima. Slab odaziv, naročito među mladima, kao što sam spomenuo, je bio prisutan i ako nije sigurno da su uglavnom e, glasale starije osobe, Ukupan e, odaziv e, bio je 28% prema procjenama. Mm, kampanja bila mješovita. To je sprečeno mm, zabranom kampanje u džambijama, ali e, crkve jesu sudjelovale u kampanji. Također su se koristili privatni kanali za isticanje konkretnih kandidata. E, također internetska kampanja nije zaosavljena, a zakon o prosvjetima je značajno sudjelovao u zabrani e, kampanje oporbe. Također uključenje sigurnosnog aparata je tome dalje doprinijelo zakon o prosvjedima, ali također i e, zakon o terorističkim entitetima i također izborni zakon i drugi zakoni izvorili su e, izborno odreće koje je otežalo opće sudjelovanje brojni aktivisti i također neki pripadnici oporbe su zatvarani i ušutkivani. Čini se da će u parlamentu sjediti brojni zastupnici koji su za predsjednika, ali također i veći broj žena nego prije. Veliki gubitnici u izborima čini se da, su salafistička, da je salafistička stranka Avnor, isti e, ljevičari i pobornici gospodina Mubaraka također nisu dobro prošli na izborima. Prema Preporuke našeg e, promatračkog izaslanstva dostavit ćemo egipatskim vlastima kako bi se zadao okvir za buduće izbore i kako bi se tome otvorilo profesora u političkom životu. Bez obzira na to kako će se formirati parlament, njegova prisutnost u egipatskom političkom životu i njegovo dalje postojanje su od ključne važnosti kako bi se e, tranzicija u Egiptu pozitivno odvila treba ne samo osigurati kontrolu nad izvršnom vlašću, sustav je polupredsjednički, ali važno je također provesti ustav koji je usvojen na referendumu 2014. godine. Taj ustav e, sadrži brojne napredne dijelove, naročito kada je riječ o temeljnim pravima i slobodama, što je potkopano Eh, izvršnom vlašu i njihovim naporima da postignu sigurnost i stabilnost. Članak 156. Ustava omogućuje parlamentu 14 dana za eh, retroaktivnu reviziju ili opoziv eh, zakona koji su izdani od 2013. godine. Vratit ću se na dijalog o ljudskim pravima, ali samo ću spomenuti da je u tom dijalogu utvrđeno da u ovoj fazi parlament neće vjerojatno izmijeniti i dopuniti e, veliki korpus zakonodavstva koji je usvojen u njegovom odsustvu, no parlament je suvereno tijelo, no u bilo kojem trenutku može usvojiti ili izmijeniti ili dopuniti zakonodavstvo. No, vratimo se općenitoj slici odnosa između Egipta i Europske unije. Kao što su spomenuli gospodine predsjedavajući i visoka predsjednica gospođa Mogherini je e, posjetila Kairo drugog studenog. I na temelju tih sastanaka dogovoreno je da će se ponovno pokrenuti proces približavanja odbora i zbog toga je održan dijalog e, o ljudskim pravima 15. i 16. studenoga i to je zapravo prvi odbor koji je započeo ovaj proces. Također to je prvi pododbor e, koji se u pet godina bavi političkim pitanjima među Egipćanima, tako da je to doista značajan događaj. Spomenuli ste pitanje različitih zakona i ja vam samo želim dati uvid u pitanja koja smo postavili u dijalogu o ljudskim pravima i o političkom dijalogu s Egipćanima. Rekli smo da treba upoznati zakon o prosvjedima, e, zakon za 7 iz 2013. godine, ali novo zakonodavstvo e, o, o okupljanju iz 1914. godine treba izmijeniti odredbama osnova. Također, e, prethodni zakon treba retroaktivno promijeniti i treba bezuvjetno pustiti osobe koje su uhićene zbog e, kršenja tog zakona. Također, tvrdili smo da e, izmjene kaznenog zakona članku 78. o zravo financiranju treba također opozvati i također smo istaknuli E, da zakon o terorističkim entitetima i zakon o protuterorizmu treba uskladiti sa odredbama Ustava. Zakon 84 iz 2002. E, o, treba također zamijeniti novim zakonodavstvom e, koje će proizići iz razgovora sa drugim dionicima i također treba omogućiti radno ozračje za nevladine organizacije i poštivanje međunarodnih ljudskih standarda, e, standarda za ljudska prava. Egipat naznačuje da se radi na novog zakonodavstva, ali da želi još uvijek kontrolirati financiranje. Egipatska strana je kritizirala Europsku uniju, što je ugrozila odnose između vlada i nevladinih organizacija, ali uglavnom istaknula da nevladine organizacije trebaju raditi ruku pod ruku sa vladom. Također smo se e, spomenuli e, zloporabe kaznenog zakona, naročito su drugi članak, dakle namjerno širenje lažnih informacija kako bi se našetilo javnom redu i miru i članak 188. o okleveti. E, odbor je istaknuo da je u tijeku demokratska transformacija u kojoj ključno igra parlamenti također se radi na zakonu o obrazovanju. Treba još poraditi na tome, ali u praksi treba provesti ustav kako bi se osiguralo poštivanje ljudskih prava, a također e, treba e, osigurati da se ne mijenja ustav koji još nije proveden. Dakle, vidimo da reforme napreduju različitom brzinom, no postoji prostor za poboljšanja i promjene i mi želimo također igrati ulogu u unapređenju tih reforma i promjena. sa ovim odbor, e, pododborom e, imamo sporazum o daljnjim sastancima, dakle imat ćemo sastanak u siječnju o sigurnosti i pravdi. Osim toga, istovremeno sa e, pridruživanjem usvojena je također i prošlog mjeseca europska susjedska politika sa prilagođenim pristupom odnosima sa svim zemljama. Nakon e, sastanka ministra vanjskih poslova idućeg tjedna kada će se o tome usvojiti zaključci, počet ćemo razgovore sa Egipćanima o tome e, kako krenuti dalje. Drugo, jedan od prioriteta našeg e, planiranja financijske pomoći Egiptu odnosi se na upravljanje. Tu ću se vratiti na potrebu za suradnjom s parlamentom i na potrebu jačanja parlamenta. Naravno da će to biti važan element u odlučivanju o financijskoj pomoći. I na kraju, Dok je visoka predstavnica bila u Kairu, također je održala govor na Kairskom sveučilištu i u tom govoru je istaknula da je prosječna dob u Egiptu 25 godina. A u zemlji sa 60 milijuna stanovnika to doista predstavlja ogroman potencijal za promjene i razvoj i da treba sada to iskoristiti. Dakle, slab odaziv na izbore, naročito među mladima, je doista značajno pitanje. Gospođa Mogherini je rekla da ako ne e, pružimo izglede za budućnost mladima, onda će oni potražiti alternativne opcije. Dakle, pitanje radnih mjesta i e, e, kvalitete života je bitno za borbu protiv terorizma i u tom kontekstu činimo sve što je u našoj moći u razvoju naše suradnje sa Egiptom e, i pri tome naglašavamo koje su sporne točke, a to su ljudska prava, situacija na terenu i također zakoni koje ste vi spomenuli kao parlament. No, istovremeno priznajemo da postoji potreba za daljnjim gospodarskim angažmanom kako bi se omogućilo preživljavanje mladima, jer to je zapravo u korijenu eventualnih e, budućih problema u toj zemlji. Hvala. Hvala lijepa. Sada e, zainteresirani članovi odbora mogu tražiti riječ Izvolite. Gospodin Pancer ima riječ. Hvala. S ove vezi treba naglasiti jedan važan podatak. Egipat je zemlja koja je za nas od strateškog značaja kako bismo postigli stabilnost u toj regiji. Dakle, potreban je i ispravan je e, dijalog između Europske unije i Egipta u tom smislu. Ono što je rekao gospodin Costello je e, nešto to opisuje politički problematične situacije, također problemi u vezi sa poštivanjem prava. Dojam je taj da u toj pravednoj bici protiv terorizma da se ta bitka koristi da se proguraju i vrlo represivne politike, naročito politike koje štete poštivanju prava. Također je i u Europi teško davati smjernice u tom smislu jer danas čitam u novinama da se otkrilo da se u Francuskoj razmatra mogućnost pritvaranja osumnjičenih zbog e, terorizma i to govorimo o tisućama ljudi, tako da je teško govoriti drugima što trebaju učiniti kada i mi sami nismo dosljedni. No, ipak ovo pitanje je vrlo osjetljivo. Treba na tome svakako insistirati kako bi se postigla ravnoteža između s jedne strane sigurnosti i stabilnosti i stalne zaštite ljudskih prava s druge strane, jer ne smijemo si dopustiti da e, Egipat e, skrene s pravog puta kada je riječ o poštivanju ljudskih prava, o pitanju nevladinih organizacija i naročito onih koji su uhićeni nakon e, prosvjeta koji su se održali u proteklim godinama. Dakle, važno je da budemo pozorni u vezi s time. I htio sam se nadovezati na govor gospođe Mogherini na Kajerskom sveučilištu i nadam se da će to donijeti bolje rezultate od Obaminog govora na istom mjestu. Nadam se da će to otvoriti novu perspektivu na sredozemlju kao što se nije dogodilo s Obamenom govorom kada smo proživjeli doista tešku situaciju. Evo, nadam se da će um, govor gospođe Mogherini na sveučilištu ipak donijeti bolje plodove. Hvala lijepa. Gospodin Tanak ima riječ. Hvala lijepa. E, želim e, se složiti sa ovim što je rekao gospodin Panceri E, Egipat je vodeća nacija, ima ključnu ulogu e, u svojoj regiji i što se tiče partnerstva s Europskom unijom. Dakle, Europski parlament se mora angažirati e, u daljnjem dijalogu sa ovom velikom zemljom kojoj je potrebna naša podrška. Egipat je suočen sa terorističkom opasnošću, osobito sa Sinaja, E, svjedoci smo bili i rušenja ruškog aviona e, i naravno da je, e, da, da je zemlja suočena sa katastrofalnom gospodarskom situacijom kao posljedicom e, Mursijevog režima. Ja pozdravljam govor visoke predstavnice Mogherini u ime e, svog kluba zastupnika e, zalažem se za nastavak dijaloga. Naravno da je e, ključna uloga gospođe Bogerini bila potreba za staranjem radnih mjesta i budućnosti za mlade ljude u Egiptu. Naravno da je to vrlo važna poruka obzirom da je prosječna starosna dob u Egiptu 25 godina uskoro će se održati drugi krug izbora. Naravno da je niska izlaznost na proteklim izborima vrlo zabrinjavajuća, osobito što se tiče mladih ljudi, ali mislim da možemo pozdraviti rezultat da je izabran veći broj žena. E, manji broj salafista i islamista tako da ćemo e, imati mogućnost surađivati sa tolerantnim e, parlamentom. E, naravno da parlament po članku 156 ekipatskog izbor, ustava predsjednik Egipta ima povećane ovlasti. Klub zastupnika ECR je prijatelj Egipta i mi ćemo e, e, nastaviti pružiti podršku ove zemlji. Veselim se posjetu Egiptu sljedeće godine. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. E, hvala lijepa gospodin Van Balen. Mislim da je vrlo važno da se egipatski put prema većoj stabilnosti e, podrži e, od strane Zapada, odnosno Europske unije. Mi ne možemo e, se nositi sa viš, još više probleme nego što je nošenje sa izbjegličkom krizom i daješom. Naravno, važno je da, otvorimo, da imamo otvoreni dijalog sa Egiptom. Ono što me zanima, što bih htio pitati delegaciju je hoće li novoizabrani egipatski parlament imati snažnu ulogu u definiranju njihove e, politike ili e, će imati malu ulogu u tome. Hvala lijepa. Gospodin Schaffhauser ima riječ. Ja bih htio postaviti kolegama E, jedno pitanje, odnosno želim ih podsjetiti na to što se zapravo dogodilo. Tko je podržavao arapsko proljeće, tko je doveo na vlast salafiste i muslimansku braću i tko je nedavno propustio podržati predsjednika Al-Sisija i čak e, je pokušao izvršiti atentat na njega. Mislim da vi znate tko Sjedinjene američke države. Opet se nalazimo pred pokušajem destabilizacije zemlje, ali to nije uspjelo na sreću, jer da je uspjelo, situacija u Europi bila bi bitno teža. Ovaj parlament e, poduzima neke mjere kako bi podržao sekularnu republikansku vladu premda je muslimanska i mislim da je to pozitivno. Mi trebamo pomoći predsjedniku Sisiju. Radi se i o našem vlastitom preživljavanju, jer ako on propadne, onda će to dovesti do potpune destabilizacije u Europi. To će biti posljedica. Hvala. Hvala lijepo, gospodin ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. E, zahvaljujem na izvješću o onome što se dogodilo u Egiptu. E, ja također smatram da je važno da e, nastavimo promatrati razvoj situacije osobito što se tiče ljudskih prava. Egipat je naravno vrlo važna zemlja i utjecaj koji Egipat ima je vrlo važan i zato bih i ja e, se složio s tim da je važno da nastavimo dijalog sa Egiptom e, ali i egipatsku vladu moramo pozvati da uvede bolje standarde ne samo za narodu Egiptu nego e, i zbog činjenice da igraju veliku ulogu E, na globalnoj sceni važno je da uvedu više standarde, veću transparentnost i i se ostale standarde. Kao što smo vidjeli u ovom e, izbornom procesu, ono što zabrinjava je niska izlaznost, osobito kod mladih ljudi koji jednostavno nisu sudjelovali, a oni su budućnost Egipta. Ja nisam siguran od kakve će e, koristi biti ovi izbori ako e, nisu zapravo imali legitimnost. Naravno da to nije e, korisno za narativ ako se zabrani kampanja u džamijama, a ne zarabi, zabrani ista takva kampanja u crkvama. E, to su temeljna pitanja. Ja se nadam da se situacija neće destabilizirati. Ja želim da Egipat bude stabilna i snažna zemlja i da nastavi igrati pozitivnu ulogu u regiji. Hvala lijepa. Gospodine Kostelo, prije nego što vam opet dam riječ, imam jedno kratko pitanje. U vašem izvješću vi niste spomenuli kršćane, kršćanske zajednice. A kako je to naj proganjan je vjerska skupina u regiji. E, pitam se što je stalište komisije u vezi sa situacijom kršćana u Egiptu. Je li situacija besprekorna ili tu postoje neka druga objašnjenja? Ako želite odgovoriti na pitanja koja su vam članovi postavili, izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem e, na svim komentarima i stajalištima. E, smatram da je ohrabrujuće što se svi ovdje slažemo o strateškoj važnosti Egipta kako u regiji tako i za Europsku uniju. Postoje različite nijanse u pristupima različitih zastupnika. Ono što bih, e, čega bih se htio dotaknuti je pitanje stabilnosti demokracije i ljudskih prava. Mislim da bi naš pogled bio da jedno povezano s drugim, odnosno jedno ovisi o drugome. Naravno da moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo pomogli Egiptu e, na njegovom putu prema stabilnosti, a to je i dio poruke koju je uputila gospođa Mogherini, ali razlog zašto postavljamo pitanje u vezi sa situacijom sa ljudskim pravom, pravima i izmjenama zakona o sudjelovanju mislim jer zato što je to jedan od načina na koji mi mislimo da se trajna stabilnost e, može postići i e, suzbiti radikalizacija ja ne vidim nikakvu kontradikciju između ideje e, naše pojača, našeg pojačanog angažmana, a s druge strane istovremeno e, jasnog izražavanja našeg uvjerenja da postoje ozbiljna pitanja kojima se e, mora pozabaviti. Mi ćemo nastaviti tražiti od vlade da e, riješi ta pitanja. Što se tiče situacije kršćanskih zajednica. Mislim da sam rekao da je kampanja bila zabranjena u džamijama, ali ne i u crkvama. Mislim da to odražava e, činjenicu da u tom pogledu jest došlo do nekih promjena. Ako e, dopustite, prepustio bih riječ kolegici e, koja je dio naše e, promatračke misije. Hvala lijepa. Dakle, mi smo odaslali e, promatračku misiju na prošle izbore i u smanjenom e, sastavu na protekle izbore. Izbori će se E, e, e, tim stručnjaka će vjerojatno objaviti izvješće mi ćemo također analizirati izborni zakon i razloge za nisku izazlost mi bismo naravno željeli dalje pratiti sve ovo i nastaviti e, sa našim angažmanom i dijalogom sa partnerima na egipatskoj strani. Ne postoji vremenski rok za ulaganje pritužbi e, E, na pretokle izbore, to naravno dovodi i do izvjesne pravne nesigurnosti. Dakle, sve e, u vezi s svim tim e, apsolutno smo spremni dalje se angažirati i dalje razgovarati sa našim egipatskim partnerima. Htio bih još odgovoriti na konkretno pitanje gospodina Van Dalina o, na njegovo konkretno pitanje o, ovlastima parlamenta usporedbi sa ovlastima vlade. E, naravno da postoji jedan e, vakum do e, konačnog formiranja parlamenta, a potom će mnogo toga ovisiti o sastavu parlamenta i o pravnom okviru u okviru kojeg parlament djeluje. Kao treće, Naravno da će ulogu igrati i to koliko drugi, kao na primjer Europljani, budu spremni podržati taj egipatski parlament. Dakle, vidjet ćemo kako će se stvari dalje nastaviti razvijati. Hvala lijepa gospodine Kostelo. Time smo završili sa ovom točkom dnevnog reda, a sada prelazimo na sljedeću točku broj šest Izvješće o promatračkoj misiji izbora u Mijanmaru u studenom. E, imamo dakle izvješće o promatračkoj misiji e, na izborima u Mijenmaru koji su održani 18, studenog. Izbori su održani u mirnom ozračju. E, Nacionalna liga za demokraciju, e, stranka San osvojila je 80% mjesta u parlamentu i dobila izbore usprkos činjenici da e, je 20% e, mjesta u parlamentu rezervirano za predstavnike vojne vojske. E, svejedno se može reći da će e, situacija u parlamentu biti stabilna na osnovu ovog izbornog rezultata. E, predsjednica e, stranke Sansuči je obećala da će surađivati sa, e, konstruktivno surađivati sa svim drugim političkim dionicima. Pred parlamentom su teške odluke, a sada dajem riječ izvjestitelju gospodinu e, Lambsdorfu. Hvala lijepa. Vi ste već rekli neke e, informacije o ovim proteklim izborima. Mislim da je važno reći da su to bili izbori u zemlji gdje smo imali mnogo kriza, mnogo teških e, situacija, međutim evo sad na kraju ipak imamo dobre vijesti. E, zemlja je usvojila novi ustav 2008. godine i to je stvorilo neke od preduvjeta za ove izbore, ali problem je naravno e, u tome što je 25% mjesta u parlamentu rezervirano za predstavnike e, vojske što je naravno e, značajan e, značajan značajna značajan nedostatak prošli izbori su bili bojkotirani od strane stranke Sansuči ove izbore je LND dobio doista velikom većinom. Međutim, bilo je problema. Jedan je bio e, pravni okvir koji je daleko od idealnog, kao drugo e, izborna komisija nije imala dovoljno iskustva za organiziranje izbora, osobito na lokalnoj razini, su kapaciteti bili nedovoljni, bilo je nedovoljno e, jasnoće u vezi s tim hoće li se uopće dopustiti slobodni izbori, a kao drugo ako budu dopušteni da li će se poštivati rezultat. To je prije izbora bilo nejasno. Također je postojala situacija da je dio zemlje pogođen međuetničkim nasiljem, prirodnim, bilo je prirodnih katastrofa, bilo je e, konflikata, dakle cijeli jedan niz e, e, problema koje su situaciju činile osjetljivom. Izborna komisija pokušala je organizirati kompjuteriziranu registraciju birača što je dovelo do nervoze i e, pitanje da li će e, političke stranke moći voditi slobodnu e, kampanju predizbornu bilo je također nejasno pitanje da li će doći do nasilja osobito u kontekstu pojave E, radikalnog e, budističkog pokreta u zemlji, znam da to zvuči e, paradoksalno, ali doista postoji jedan radikalni budistički pokret u Mijanmaru koji se zalažu za zakone za zaštitu nacije i vjere usprkos svemu tome ono što je bilo e, zanimljivo za e, za primijetiti je da je Europska unija pozvana da promatra izbore i moram reći prije nego što smo e, prije nego što prijeđem na rezultate, ovo je bila misija gdje je suradnja između svih institucija na europskoj strani vrlo dobro funkcionirala znači između misije službe za vanjsko djelovanje delegacije na terenu e, i zemalja članica nikada nije došlo do nikakvih problema ili e, poteškoće također zemlje članice nisu e, nisu davale izjave za tisak nego su se suzdržale od toga što je bilo vrlo važno sami izbori su se na kraju pokazali puno boljima nego što su bila očekivanja, da nadišli su naša očekivanja, prošli su mirno, e, izlaznost je bila e, vrlo visoka, rezultati kada su objavljeni pokazali su vrlo e, jasnu pobjedu stranke Sansući. E, ti su izborni e, rezultati prihvaćeni od e, gubitnika vrlo mirno a to je vrlo važno puno važnije nego ponašanje pobjednika na izborima dakle ono što smo vidjeli je da su vodeće figure odigrale vrlo važnu i pozitivnu ulogu dakle oni su prihvatili svoj poraz na izborima i objavili da E, bi to i svi drugi trebali učiniti. Ima nekih elemenata u cijeloj toj slici koji su malo teži, naravno e, spomenuo sam već rezerviranih 25% mjesta za pripadnike vojske. E, E, i zato će LND, stranka koja je dobila izbore, iako je imala 80% glasova, imati samo 65% e, mjesta u parlamentu. U parlamentu neće biti niti jedan zastupnik e, musliman u zemlji u kojoj je 5 do 10% stanovništa su muslimani. To je naravno jedan element koji mi kritiziramo to je pitanje državljanstva je e, pogodilo neke e, e, osobe koje su se žele kandidirati na ovim izborima nisu mogli jer nisu mogli dokazati da su im oba roditelja imali državljanstvo Mijanmara. Broj ženskih zastupnika je povećan, to je došlo do poboljšanja. E, ono što je vrlo, vrlo jasno je da je narod Mijamara glasao za promjene i želi promjene i zato upravljanje tranzicijom je nešto što će biti izazov za ovu zemlju. E, na vodstvu je da e, nastavi raditi na toj tranziciji, međutim tu sad postoje e, osobe koje nemaju iskustva, nemaju političkog iskustva i nemaju zapravo razrađenu koncepciju e, svog daljnjeg rada. To je jedna stvar. Druga stvar je da e, dok je muslimanska manjina Rohingje su obespravljene i nemaju pravo glasa, međutim E, druge manjine e, su također e, nedovoljno zastupljene tako da se i tu može očekivati da može doći do problema vojska i dalje ima pravo veta, dakle ima 25% mjesta u parlamentu i pravo veta. Broj preporuka koje E, se mogu izvući iz svega ovoga što sam već rekao je e, veliki i e, sve te preporuke će se naravno nalaziti u našem izvješću. Naravno da je jasno da 25% mjesta u parlamentu rezervirano za pripadnike vojske nije kompatibilno sa demokratskim standardima. Također, to još nisam spomenuo, postoji ograničenje E, e, da osobe ne mogu postati e, biti na funkciji predsjednika zemlje ukoliko su njihovi bračni drugi ili drugi članovi obitelji stranci to je doista jedinstvena jedinstveno ograničenje ali sve u svemu može se reći i izbori i e, period nakon izbora daju nam razloga za nadu da će zemlja nastaviti e, se dalje, da će se situacija nastaviti razumijeti u dobrom smjeru. Hvala lijepa. Sada riječ ima Ana Gomeš koja je, bila, e, koja je vodila promatračku misiju. Hvala lijepa. Bila mi je doista čast predvoditi ovu misiju i sudjelovati u tome s kolegama koji su bili prisutni, a također je bila vrlo dobra suradnja sa gospodinom Lamstorpom i doista potpisem sve što je rekao jer je ova misija bila uspješna zahvaljujući potpori od strane parlamentarnog osoblja, komisije i također delegacije na licu mjesta koja postoji tek dvije godine, dakle relativno je mlada, no ipak je uspjela uspostaviti kontakte od velike važnosti koji su nam omogućili stupanje u kontakt sa dionicima i na taj način uspjeli smo steći uvid u situaciju. Sam dan izbora je prošao vrlo dobro neki od nas su rekli da je to bio jedan od najboljih izbornih dana kojima smo se svjedočili, no kao što je gospodin Lansdor spomenuo, postojala su otvorena pitanja, naročito oduzimanje prava glasa brojnim biračima, naročito muslimanima, a također i stalni oružani sukobi u nekim dijelovima zemlje i naravno sustav naprednog glasovanja koji je mogao dopustiti i zlouporabe pri procesu prebrojavanja glasova. No, sve u svemu, sve je dobro funkcioniralo i moram naglasiti i izuzetnu ulogu žena u svemu tome E, Aleksandar je rekao da je samo 10% žena izabrano, ali one su odigrale ključnu ulogu u izborima zato jer su e, izborni povjerenici bili žene, predstavnici stranaka su bile žene i one su doista bile sjajne. I naravno, moram pohvaliti mentalitet e, stanovnika te zemlje i njihovo dostojanstvo, no treba mnogo reći i o vojnoj kulturi koja prevladava o toj zemlji i u tom slučaju se ipak dobro funkcioniralo u smislu da su biračka mjesta bila ista posuda i dobro su funkcionirala i tako dalje. Aleksandar je također spomenuo reakcije gubitnika u slučaju neočekivane snažne pobjede druge strane, što je sve i potvrdilo i mislim da je to doista dobar znak. No treba shvatiti da je tranzicija u Minijanmaru potrebna a također to traži i nadzire vojska koja je jedna od najznačajnijih institucija u zemlji kada je riječ o upravljanju istom. Naravno, izgledi tranzicije ovisit će i o preusmjerenju zemlje e, s obzirom i na odnose sa dominantnim susjedima poput Kine i tu će trebati potražiti saveznike drugdje. Naravno, sada nastojim sagledati i događaj nakon izbora, ali naša Europska unija je dobro, brzo reagirala, krenula je pravim putem, čini ono što treba. I također Važno je bilo sudjelovanje naše promatračke misije u izborima, kao što će biti i daljnje praćenje. I želim eh, pohvaliti kolegu Betinija koji je odmah nakon misije posjetio one u Mnijamaru koji su azilanti ili izbjeglice u drugim zemljama i koji se bore u tim eh, naoruženim skupinama i to je još drugo gledište koje treba uzeti u obzir i također pročitali smo zanimljiv članak koji govori o izazovima u nacionalnom pomirenju i također doprinosu mirovnom procesu koji je Europa podržava. To je ogroman izazov zato jer će biti ključan za demokraciju u toj zemlji. Postoje neki zabrinjavajući trendovi koje je također Aleksandar spomenuo, a postoji dakle taj vrlo ružan ksenofobičan pristup prema muslimanima što je na neki način povezano sa vladavinom vojske. Naravno, ključno pitanje bit će izmjene i dopune Ustava, zato jer je Ustav iz 2008 u potpunom neskladu sa demokracijom jer se predviđa rezerviranje 25% mjesta u parlamentu za vojsku i to je u potpunom raskoraku sa demokracijom. No, NLD treba vidjeti hoće li moći i znati upravljati, jer kao što je Aleksandar rekao, oni nisu strukturirani, ne samo da nemaju programa, nego nemaju niti neki ustroj. Dakle, e, vodstvo su Ansuši i e, njezini savjetnici, a onda tu imamo masu sjajnih mladih ljudi, no tu postoji i odmak između njih u sredini. No, Želim istaknuti doprinos gospođe Sargentini i još jedne članice našeg izaslanstva koja predvodi pilot projekt koji e, mi pratimo, a to je potpora demokraciji nakon izbora. Ona je se upoznala sa kontekstom i nakon izbora i e, prepoznala je područja u kojem je potrebno naše djelovanje, dakle izgradnja kapaciteta za upravljanje, a to znači izgradnju kapaciteta i političkih stranaka, a naročito NLD-a koja je vladajuća stranka. No, treba e, dakle, njima ukazati što znači vladati u demokraciji, što znači dopustiti i rad oporbe, a također treba mnogo poraditi i na odnosima sa e, medijima, nevladinim organizacijama i ostalim dionicima. E, na našoj tiskovnoj konferenciji osvrnula sam se na jedno pitanje koje je Aleksandar spomenuo, to se odnosi na razdoblje nakon izbora, a to je oduzimanje prava glasa muslimanima i također pitanje uključivanja manjina i pitanje Rohingija koji su odbačeni od strane SIO, čak i NLD-a. Ako govorimo o jednoj stranci koja bi trebala biti demokratska i koja je zadužena za demokratsko upravljanje, to daleko, predstavlja daleko veći problem nego e, situacije koja je do sada prevladavala kada smo imali vojnu vlast u zemlji. Hvala, preostala nam je još malo vremena, tako da ću moliti sve da budu što kraći. Gospodin Pleković. Hvala gospodine Legutko, hvala Ana na ovom opširnom izvješću o izborima i za sad su upućena u Mnjanmaru 8.10. Koliko vidim, e, ja sam jedini predstavnik Pučana u Afetu, tako da ću reći nekoliko riječi o, u ime kolega koji su sudjelovali iz naše, naše stranke u izaslanstvu. Dakle, oni e, su zadovoljni izvješćem i također e, time što su izbori održani u mirnom okruženju i također da je bio vrlo velik odaziv što je dobar znak za demokratizaciju Mnijamara, no E, LND je osvojio 80% glasova, ali e, zapravo ima samo 60% mjesta u parlamentu i to ukazuje na e, probleme u ustroju te zemlje. Dakle, trebalo bi stati na kraj tom rezerviranju mjesta za vojsku. Treba upamtiti da su ovi izbori samo jedan od prvih koraka ka pravoj demokratizaciji Mijanmara i trebamo imati na umu da više od 50 godina života u vojnoj diktaturi je ostavio zemlju u dosta lošem stanju, a jedan primjer toga je svakako infrastruktura više od pola stanovništva, nema struje, Također e, sve cestovne poveznice su loše što e, otežava prometa, također e, i nepostojanje morskih luka je prepreka podizanju izvoza što bi unaprijedilo i lokalno gospodarstvo. Također takav otežani razvoj i otežava život mladima i mi kao Europska unija i parlament trebamo pomoći novoj zabranom parlamentu i vladi u daljem naprodavanju, naročito kroz naš program pomoći demokracije koji, demokracije koji se provodi jako dobro u drugim zemljama. E, hvala. Gospodine Rotini, Betini. E, hvala, neću duljiti. Slažem se sa izvješćem gospodina Lambsdorpa i gospodine, e, gospođe Gomez. To je bio prvi puta da sam sudjelovao u takvoj promatračkoj emisiji i to je bilo vrlo zanimljivo iskustvo. A mislim da tu zaslugu možemo pripisati i voditeljici našeg izaslanstva, gospođi Gomez, koja je odradila sjajan posao i pokazala veliko zalaganje. Već smo čuli rezultate koji su vrlo pozitivni, dakle svjedočimo o demokratizaciji te zemlje, no za sva ograničenja i otvorena pitanja na koja se sada neću vraćati. Glasovanje je proteklo mirno i također je narod pokazao veliku političku svijest, dakle stanovništvo je znalo što je na kocki i pokazalo se da želi aktivno sudjelovati u tom povijesnom e, koraku za Mjanmar, što mislim da e, neće unazaditi tu zemlju. Dakle, Rekao sam da je to nepovratan proces, ali je to također i tranzicija. Mi moramo podržati tu tranziciju i to sa svom potrebnom ravnotežom. To je jedan proces koji polazi od ozdo, iz e, prosvjeda, borbe gospođe Sasući i također ostalih aktivista za demokraciju koji su pritvarani i tako dalje, ali to je proces koji dolazi također od jer je strategiju tog procesa osmislila i provela vojska, odnosno po prvi puta jedna, recimo, civilna vlada, iako je ona odgovarala vojsci, ni ta je vlada bila na vlasti nekoliko godina. Dakle, to je proces u kojoj je bitna ta ravnoteža, jer ako se ta ravnoteža naruši, onda će doći do vojske koja ipak zadržava određenu moć. Temeljni problemi naravno su reforma Ustava koja se može ostvariti i zahvaljujući sporazumu koji je dakako nužan jer vojska i dalje zadržava pravo veta i to je još problem. A drugi problem je socijalne i gospodarske prirode. Ovaj, ova stranka koja je pobjedila, kao što smo čuli, nema programa, dakle predudi je jedna istaknuta osoba i također simbol te zemlje, no eh, bez obzira na pitanja koje se tiče demokracije i legalnosti nismo čuli jedan gospodarski i socijalni program, koji je potreban, zato jer ulaganja koja odlaze u Mjanmar su ulaganja koja dolaze od ozgo, a u ruralnim područjima to dovodi do velikih problema za stanovništvo. I uz ove probleme postoji i dalje rat u Mijanmaru. Dakle, nije samo problem uključivanja etničkih skupina, nego su i dalje u tijeku sukobi koji nisu prekinuti. Mir je postignut samo sa tisuća boraca, e, pripadnika etničkih skupina u odnosu na tisuća koliko ih ima u sjevernim državama, u Mijanmaru i tako dalje. Dakle, to je vrlo složena situacija, a tome se pridodaje pitanje izbjeglica. Mislim da bi Europska unija trebala se pozabaviti tim doista golemim problemom e, na granici između Tajlanda i Mjanmara, a to su ljudi bez budućnosti, ne priznaje ni Tajland, niti Mjanmar. To je e, to su ljudi na ničijoj zemlji i to je veliki problem ljudskih prava nego i e, demokracije u čitavom svijetu. Hvala. Hvala Charles Hvala i ja bih htio zahvaliti Ani Gomes i međustranačkom izaslanstvu koje je promatralo parlamentarne izbore u Mnijanmaru te doista ključne parlamentarne izbore. To je bio doista trnu oku ASEAN-a i drugih zemalja u toj regiji, dakle vojna hunta i e, neposajanje slobode govora i rasprava koja se vodi godinama o statusu rohingija i, i tako dalje. I to nije davalo nade da će se situacija e, s manjinama nužno riješiti jednim ovakvim većinskim e, parlamentom. Aung San Suu je e, malo rekla o ulozi Rohingya. No imam pitanje za Anu. Koliko se sjećam, Aung San Suu Kyi ne može postati predsjednicom jer je udana, odnosno bila je udana za jednog britanskog državljana, njezin muž je umro i zbog toga ima e, djecu iz tog braka, a postoji jedan članak Ustava koji isključivo zabranjuje pristup toj funkciji. Dakle, kako možemo onda to izmijeniti i kako će ona moći voditi vladu? Hoće li se nastojati izmijeniti ustav kako bi joj se dopustilo da se u određenom trenutku kandidira za predsjednicu? Hvala. zamolit ću preostale govornike, budući da nam e, vrijeme ističe, da budu doista vrlo sažeti. Gospodine Kan, hvala, poslušat ću vaše upute. Naravno, e, Želim zahvaliti kolegama koji su posjetili Mjanmar u doba izbora i naravno glavno pitanje je sudjelovanje manjina i također uspjeh e, glavnih stranaka vlada zabrinuto zbog e, statusa Rohingija i e, neki tvrde čak da se nad njima događa genocid. Ima u Mnjamaru i drugih stranaka koje su šutile u svemu tome i zapravo mene iznenađuje da postoji osjećaj da se nakon izbora neće mnogo toga promijeniti. I drugo, potrebne ustavne reforme. Nije ispravno da e, vojska zadržava 25% mjesta u parlamentu, što im de facto daje veto. Hvala, Ana Gomeš, evo, samo kratko. Evo, samo da odgovorim Charlesu Tenoku. Kao što je gospodin Alstrov rekao, to je jedan od članaka Ustava koji je jedinstven u svojoj prirodi i nedemokratski, ali također potrebna je upravo izmjena Ustava, kao što smo rekli 25% mjesta u parlamentu za e, vojsku i također funkcije koje su za njih sačuvane u e, vladi. Naravno, e, LND će sigurno se pobrinuti za to i naravno mi ćemo morati pomoći u izgradnji kapaciteta za upravljanje jer kao što smo rekli ta stranka se nosi sa velikim poteškoćama, čak i kada je riječ o njezinom unutarnjem ustroju. Dakle, imamo čelništvo, savjetnike Kyi, eh, a ne može to biti isključivo dio stranke koja će voditi tu zemlju. To podrazumijeva i određenu strukturu koja tu ne postoji. Hvala, gospodin Lambsdorff da postoji konsenzus o kritičkim pitanjima koje vas treba pozabaviti. Na kraju želim e, zahvaliti delegaciji e, Pučana i također Ani na vodstvu, a drugo, Europska unija mora i dalje sudjelovati u tranziciji Parlament će to činiti e, zahvaljujući gospođi iz Argentini, a e, ja sam e, jučer izvješćivao o tome ili prekjučer i pozivam također i zemlje članice da se uključu u to. Nadam se da ćemo nastaviti pomagati toj zemlji na njezinom putu dalje. Hvala. Prelazimo sada na sljedeću točku na dnevnom redu, a to je razmjena mišljenja sa Jasinom Brahimom, o suradnji i razvoju s Tunisom, ministrom za ulaganja i međunarodnu suradnju. Gospodine ministre, dobrodošli. E, kao prvo želim vam e, zaželjeti dobrodošlicu na ovoj razini mišljenja sa članovima odbora za vanjske poslove. I također je zapravo to inicijativa predstavljanja strateškog plana za reforme u razdoblju od 2015. do 2020. godine. Također e, želim prenijeti naše sučešće zbog e, posljednjih terorističkih akata koji su izvršeni u Tunisu 24. studenog. I to je treći napad ove vrste ove godine. Također želim pozdraviti na ovom sastanku i četvoricu e, Tuniske skupštine, predstavnika naroda i također prateće izaslanstvo. Ekscelencije, ovaj strateški plan naročito je ambiciozan u svijetlu terorističkih napada koji su doveli do opada turističke industrije i također u svijetlu sporog rasta europskog gospodarstva jer je Europska unija glavni trgovinski partner Tunisa. Dakle, e, predstavlja 80% izvoznog tržišta Tunisa. Također, e, vidio sam da se stavlja naglasak na e, građanske vrijednosti, toleranciju i umjerenost, na zaštitu prava žena, a naročito prava mladeži i djece. Također, demokracija i ljudska prava su temelj za uspostavljanje decentralizacije i e, decentralizacija i lokalizacija demokratske vlasti smatraju se ključnim preduvjetima za ovaj projekat E, širi planovi uključuju diversifikaciju gospodarstva, promicanje poduzetništva, povećanje izvoza i e, kapaciteta za stvaranje dodatnih vrijednosti, razvoj ljudskog kapitala i također uklanjanje raznolikosti između regija u naročito između obale i unutrašnjosti. I također održivo upravljanje prirodnim resursima. Sve je to od velike važnosti i nužno, a to će i pozdraviti međunarodne financijske institucije e, kada je riječ o pružanju makrofinancijske pomoći. Prije nego što vam predam riječ, kako biste prikazali napredovanje reforme koje su u tijeku, želim u ime ovog odbora izraziti E, svoje uvjerenje da Tunis može računati na potporu ovog parlamenta u konsolidaciji procesa demokratizacije. U tom smislu naše izaslanstvo odbora za vanjske poslove namjerava posjetiti Tunis 6. i 7. siječnja. Gospodine ministre, imate riječ 10 minuta. Je li to dovoljno velikodušno? Yes. Thank Hvala lijepo Pitali su me kojim jezikom želim govoriti, a budući da su ovdje i zastupnici iz Tunijskog parlamenta, a imate i potrebnu tehničku podršku. Ja ću govoriti na francuskom jeziku. Ako mi dopustite, dobar dan. Uistinu mi je veliko zadovoljstvo što sam e, pozvan na ovaj današnji sastanak. Želim vam isto tako zahvaliti na vašem interesu za našu zemlju nećemo nikada zaboraviti 17.12.2011. godine kada ste e, tri dana nakon e, odlaska predsjednika posvetili otvaranje plenarne sjednice upravo situaciji u Tunisu. Vi ste tada pozdravili hrabrost tuniskog naroda i rekli ste da je Europski parlament spreman pomoći Tunisu u izgradnji demokratskih institucija. Ne samo da ste to učinili, nego ste organizirali i posjet Tunisu u fazi tranzicije kako biste nadzirali održavanje izbora i e, predstavnika e, tuniskih vlasti kao i tuniskih e, zastupnika. I očito je da se ta želja da se pomogne Tunisu i dalje nastavlja. Europa je također doživjela tranziciju u nekoliko zemalja i vrlo rijetko su takve tranzicije lake i toga je Europa svjesna. Kako je trenutno stanje u Tunisu? Prvo razdoblje kada smo imali konstituirajuću nacionalnu skupštinu i tešku 2013. godinu, završilo se 2014. godine kada smo izglasali Ustav. Krajem 2014. godine smo e, izglasali skupštinu i e, predsjednika na mandat od pet godina. to je jedan e, značajan stadij e, demokratske stabilnosti. Mi smo uspjeli postići ravnotežu. Svi segmenti društva prihvatili su živjeti zajedno, međutim kod pojave krize ponovno se ponovno izlaze na vidjelo i podjele, da kako e, danas nas najviše brine sigurnosna situacija, a ovi teroristički napadi su također izazvali krize koje smo morali nadvladati. Ja vam zahvaljujem na izrazima sučuti. Nažalost, ja ću vam također morati iskazati svoju sučut i sučut tuniske vlade zbog zbivanja u Parizu. Kada vidimo što se događa u posljednjih tri mjeseca, bilo da je riječ o Turskoj, Europi ili Tunisu, to nam govori da smo svi izloženi opasnosti i da e, se svi moramo nositi sa tim izazovom koji zovemo terorizam, moramo se zajedno boriti protiv toga. U posljednjih četiri godine smo uspjeli postići slobodu izražavanja, neki čak smatraju da naše institucije nisu spremne nositi se sa nekakvim incidentnim situacijama. Međutim, to nije slučaj. Mi moramo sada otići korak dalje. Naš, naši građani postaju nestrpljivi kada je riječ o socioekonomskoj situaciji i zato se naša vlada opredijelila da koncentrira sve napore na ekonomsku i socijalnu reformu i posebno program za sljedećih pet godina kako bismo postavili okvire za taj program. Mi smo krenuli od jedne bilješke koje ću vam ukratko predstaviti i trenutno radimo na e, razrađivanju e, tih smjernica i radimo na jednom strateškom planu razvoja gdje će biti predstavljeni svi strateški projekti do 2020. godine, dakle za sljedećih pet godina. Vlada bi to trebala dovršiti do veljače te predstaviti parlamentu u ožujku ili travnju i nakon toga ćemo 2. E, ili 3. lipnja to predstaviti međunarodnoj zajednici i nadamo se da ćemo dobiti njezinu potporu kako bismo dobili potrebna sredstva za izvršenje ovog e, razvojnog plana. Ako mi dopustite, ja ću odmah prijeći na šesti slajd kako bismo dobili na vremenu. Nema mnogo vremena, imamo samo 10 minuta. Mi smo pokušali najprije ustanoviti postojeće stanje Dakle, htjeli smo utvrditi postojeće stanje u čitavom razdoblju razvoja Tunisa. Mi smo imali gospodarski rast od 4% prosječno godišnje do 2010. godine, što može zvučati kao dosta. To je bilo u razdoblju od 1984. do 2020. godine. Nažalost, taj gospodarski rast nije bio uključiv. E, isto tako smo u istom razdoblju imali i nekih e, drugih problema i ne samo da smo imali visoku stopu nezaposlenosti, nego smo imali podijeljenu e, zemlju, sjever i istok kao razvijena područja, a ostatak zemlje je bio manje razvijen i zapravo revolucija je krenula s juga zemlje i taj neuključivi rast nas je skupo košto. Isto tako je bila e, vrlo visoka stopa nezaposlenosti diplomanata sa sveučilišta i to se zapravo pokazalo kao neuspjeh obrazovnog sustava. Sada imamo više od 30% nezaposlenosti tog kadra. Mi smo uložili 8% e, BDP-a, dakle javnih ulaganja, do 2000. godine i onda je donesena odluka da se smanje ta javna ulaganja. Ben Ali je imao dosta loših odluka, međutim e, javna ulaganja nisu bila jedna od njih. No na kraju, zbog nedovoljnih ulaganja, kako bi se povezana, povezala središnji Tunis sa jugom i sa e, lukama, e, ta odluka da se smanje javna ulaganja bila je kriva odluka. Nakon toga u nestabilnom okruženju e, došlo je do pada privatnih ulaganja, kako tuniskih tako i stranih. Dakle, želim vam samo dati predođbu. 40% javnih ulaganja, naime 40% e, BDP otpada na javna ulaganja, a 15% su e, izravna strana ulaganja koja su vrlo slabe i uglavnom usmjerena na energetiku. Što se tiče regionalnog e, razvoja, e, ovdje možete vidjeti da su zapad i jug bitno manje razvijeni od obale. Što se tiče institucionalnog okvira, došlo je do povećanja paralelne trgovine u našoj zemlji Nažalost, e, mi poznajemo kleptokraciju, to smo imali prije revolucije, ali je došlo do slabljenja državih institucija nakon toga i to je dovelo do e, porasta korupcije, što će biti jedan od glavnih izazova u buduće. Naša socijalna politika je intervencionistička, mi, smo, mi imamo srednju klasu, međutim ona je osiromašila posljednjih e, nekoliko godina usprkos činjenice što imamo socijalne transfere u iznosu 20% BDP-a. Dakle, imamo takve programe socijalnih transfera. E, to je dovelo do određenih neravnoteža, posebno, posebno posljednjih pet godina. Dakle, neovisno tome tko je bio na vlasti, mi smo morali donijeti neke odluke. Do revolucije je došlo zbog socijalnih neravnopravnosti odnosno nejednakosti, to se riješilo e, u smislu poštivanja radničkih prava i slično. Međutim, ono malo gospodarskog rasta koje smo imali u posljednjih pet godina, oko 1,5%, uglavnom je bilo usmjereno na potrošnju. Ono što je također loše u dosadašnjem gospodarskom modelu jest da je sve bilo usmjereno na obalni dio, Međutim, taj e, priobalni dio je bio pod velikim e, ekološkim pritiskom, dakle došlo je do prekomjerne urbanizacije i ulaganja u industriju poput e, kemijske industrije. U nekim regijama se je to bilo posebno izraženo i u regiji Gafsa unutrašnjosti, tako da imamo dosta lošu ekološku situaciju na što ćemo se također morati koncentrirati u budućnosti. Tunis ima vrlo snažne veze sa Europom, kao što vam je poznato. Međutim, od potpisivanja sporazuma iz 96. godine, e, naše gospodarstvo e, zapravo nije se diverzificiralo i više od 70% naše trgovinske razmjene otpada na četiri evropske zemlje. E, idem dva slajda dalje. Dakle, mi ćemo u buduće imati jedan kontekst. E, dakle, mi smo u Ustavom položili neka načela. Parlament je posljednje vrijeme izglasao da se, dakle, pitanje e, Ustavnog suda i Visokog sudskog vijeća. Imamo neke institucije kao što je institucija za borbu protiv korupcije, zatim e, imamo isto tako i e, tijelo za osiguranje za buduće generacije. Dakle, to su također tijela koja ćemo imati uskoro mi moramo e, imati socijalnu e, stabilnost i uspostaviti ozračje za provođenje socijalnog dijaloga. Nažalost, još uvijek postoji konfrontacija između socijalnih partnera i poslodavaca, čak i države, usprkos činjenici što su ti partneri danas uključeni u nacionalni dijalog. Oni su imali vrlo važnu ulogu u nekim e, političkim e, trenucima. Međutim, što se tiče socijalnog dijaloga na razini poduzeća, e, tu još imamo mnogo posla. Nadalje moramo donijeti neke odluke u strateškoj ulozi države, a privatni sektor koji ima važnu ulogu i pokretač je rasta. E, isto tako se pojavljuje i treći sektor, e, socijalna i solidarna ekonomija ima veliku važnost u Tunisu i mi e, tu trebamo surađivati sa civilnim društvom koje može imati važnu ulogu u, u budućem razdoblju. Sada ću prijeći na slajdove 13 i 14 gdje ću govoriti o osnovnim pravcima budućeg razvoja. U našoj viziji, a to smo razradili u vladi zajedno sa strankama koje podržavaju vladajuću koaliciju. Imamo dakle pet osnovnih pravaca. Prvi je taj da se moramo koncentrirati na dobro upravljanje. Treba nam ambiciozan reformski program koji smo već pokrenuli i koji trebamo ubrzati. Možemo sada prijeći na sljedeći slajd, dakle 15. slajd, još jedan. Kao što vidite, ovdje imamo čitav niz reformi koje su gospodarskog karaktera, mm, dakle moramo riješiti e, moramo izglasati novi zakon o bankama, e, pokrenuli smo fiskalnu reformu prije dvije, tri godine i svaki proračun koji se donosi donosi neke korake prema naprijed u tom smislu. Zatim reforma carine kako bismo se borili protiv paralelne trgovine. Mi želimo pojednostavniti carinski sustav, posebno carinske stope. Na taj način bismo se mogli, mogli bismo suzbiti paralelno gospodarstvo ne samo sankcijama nego isto tako i e, pozitivnim mjerama. Isto tako imamo i novi zakon o subvencijama kojemu će uskoro biti riječ u parlamentu kojem se pojašnjavaju i pojednostavljaju pravila za pristup tržištu. Tu se uspostavlja zakonodavni okvir kojim se štiti ulagača i pomaže mu se. I isto tako postoje e, reforme u obrazovnom sustavu. Veza između obrazovanja, stručnog usavršavanja i sveučilišta. E, u posljednjih 15 eh, godina smo nažalost otišli unazad, tako da imamo jedan program pomoći Europske unije u tom području. Vrlo smo ambiciozni kada je riječ o reformi obrazovnog sustava. Zatim, sustav eh, zdravstvene skrbi je također dosegao svoje granice u smislu učinkovitosti i djelotvornosti, tako da smo pokrenuli niz reformi koje će se ubrzati u sljedećih pet godina. Kao što vidite, ovdje smo mnogo toga pokrenuli, eh, svak svaki sektor će predstaviti svoje vremenske rokove za reformu i naravno potrebne mjere. Da kako e, upravljanje podrazumijeva i transparentnost, ulogu civilnog društva koje može pratiti naš rad i mi računamo na lokalne i posebno na općinske i regionalne izbore te decentralizaciju kako bismo se približili e, građanima, odnosno kako bi se približili građani i donositelji odluka. E, naše gospodarstvo se e, percipira kao e, gospodarstvo koje, gdje su troškovi niski, međutim mi želimo iskoristiti naš geografski položaj kako bismo preobrazili svoje gospodarstvo. Mi to već radimo u automobilskom sektoru, mi smo jedna od zemalja koja izvozi u pojedinim sektorima, u pojedinim nišama, dakle u automobilskom sektoru. Isto tako imamo i značajnu industriju u zrakoplovnoj industriji, zatim e, imamo sve više patenata u farmaceutskoj industriji i što se tiče tehnoloških usluga, e, bilo da je riječ o e, softveru ili o tvrtkama koje se bave poslovnim procesima i tu se nastojimo pozicionirati budući da smo mi dosta blizu europskom tržištu, a isto tako možemo poslužiti i možemo zapravo spostaviti most prema afričkom tržištu, zahvaljujući našim resursima. U tom smislu kako bismo postali hub, moramo uhvatiti korak u smislu logistike i infrastrukture. Dakle, tu će trebati povećati ulaganja. Isto tako e, nešto od toga će se odviti u sklopu javno-privatnih partnerstva, drugo će biti javno ulaganje. Zatim e, sljedeći slajd, e, razvoj dakle ljudskog potencijala i socijalna uključenost. Kao što znate, mi smo mnogo radili na pravima žena, 28% radnika u Tunisu su žene, dakle 2004. godine bilo ih je 22%, dakle to smo povećali 28%, želimo da taj postotak iznosi 30% 2020. godine, prosječna godiš, e, dob, životna dob je 30 godina. U Tunisu i ne samo da nam žene mogu pomoći i dati svoj doprinos, nego isto tako mogu uh, doprinijeti u smislu rješavanja pitanja starenja stanovništva. E, nakon pada turizma, glavni izvor prihoda za strane valute su e, zapravo transferi e, tunijskih državljana i oni također predstavljaju određenu snagu i e, počinju se pozicionirati u zemljama u kojima žive. Zatim kulturna dimenzija. Kultura nije dovoljno nazočna u obrazovnom sustavu, to bismo e, htjeli naglasiti i želimo staviti naglasak na e, povijest. Mi imamo tisućljetnu povijest i iskoristili smo ovo teško razdoblje kako bismo diversificirali ponudu i kako bismo imali uistinu zanimljivu, e, kako bismo ponudili zanimljive kulturne sadržaje. Isto tako imamo ambiciozan program u smislu informiranja građana i isto tako E, u smislu obrazovanja u području sporta i kulture. Mislim da nam Europa može pomoći u e, uspostavi socijalnog dijaloga E, mislim da još uvijek situacija nije zadovoljavajuća u odnosima između sindikata i poslodavaca. Trebamo imati participatovnu kulturu sudjelovanja radnika u e, gospodarskom sustavu i to u jednom širem e, smislu. Nema mnogo vremena pa ću još spomenuti dva preostala razvojna pravca. A što se tiče regija, možemo konstatirati da je država mnogo uložila u regijama i to upravo u socijalne programe. Mi smo pokušali e, donijeti vodu i električnu energiju građanima, unaprijediti sustav zdravstvene skrbi i tako dalje. Međutim, privatni ulagači nas nisu pratili u tome i zapitali smo se zašto i e, zato što jednostavno nije bilo dovoljno infrastrukture koje bi povezale ta područja sa obalom. Mi smo mala zemlja, dakle mi moramo uvoziti kako bi privatni ulagači bili motivirani da proizvode u tim područjima, moraju moći brzo doći do luka. Mi nismo velika zemlja, 250 e, km je dužina, prema tome naš program mora biti ulaganja u željeznicu ili e, u e, ceste, a s ciljem da se povežu rubni dijelovi zemlje sa obalom i nakon toga ćemo tek moći potaknuti razvoj tim područjima. I na kraju, e, zeleno gospodarstvo, ako mi dopustite da pređem na sljedeći slajd, to će biti e, jedan od stupova održivog razvoja u budućnosti. Mi smo suha zemlja, nemamo dovoljno vodnih resursa i imamo s time problema morat ćemo imati tvornice za desalinizaciju morske vode. Isto tako ćemo morati optimizirati e, vodene resurse i morat ćemo usmjeriti višak vode na sjeveru prema središtu zemlje te raditi dakle na optimizaciji tih resursa. Što se tiče energetike, tu smo dosta dosta kasnimo u smislu obnovljivih izvora energije. Samo 3% energije nam dolazi iz obnovljivih izvora. Do 2020. želimo to podići na stopu od 12%. Mi smo sada izradili jedan zakon koji smo uputili u parlamentarnu proceduru i tu ćemo raditi e, prema načelu javno partnerstva, dakle kada je riječ o obnovljivim izvorima energije. Također kasnimo kada je riječ o biomasi i o e, gospodarenju otpadom i o dakle obrada otpada. E, dakle, želimo ponovno koristiti, poboljšati iskorištavanje otpada. Zatim, e, s obzirom da se na jugu širi pustinja, e, imamo i neke ambicije kako bismo se zaštitili od nekih prirodnih i ekoloških pojava. Zatim, kako će izgledati e, naš program rasta za razdoblje od 2016 do 2020. Da, postoje neki rizični faktori, međutim mi ćemo nastaviti biti pragmatični. Želimo ići u smjeru ambicioznog plana, dakle plana e, gospodarskog oporavka posredstvom ulaganja. E, pritom ćemo provesti sve potrebne reforme kako bismo maksimizirali svoje šanse za uspjeh. Od 2016. do 2017. E, dakle, budući da ćemo završiti ovu godinu sa stopom rasta od 0 do 0,5%, što nije ni čudo s obzirom na sigurnosnu situaciju, 2017. godine želimo e, ubrzati gospodarski rast i 2018. godine, a taj plan ćemo realizirati samo ako nam se vrate ulaganja. E, mi ćemo to potaknuti e, javnim ulaganjima, ali nadamo se da će i privatno ulaganja uslijediti. Radimo na liberalizaciji sektora distribucije, želimo uvesti veću konkurenciju, što će isto tako ograničiti i E, inflaciju. Dakle, to bi bila naša vizija. Mi ćemo imati dva scenarija. Vjerojatno e, najbolji mogući scenarij koji će uzeti u obzir nekoliko rizičnih čimbenika i našu sposobnost financiranja ovoga plana. Naše mogućnosti nisu neograničene. Ukoliko dobijemo dostatnu pomoć od međunarodne zajednice, e, možemo onda ići i prema drugom planu koji će biti nešto, nešto bliži ovim brojkama koje sam vam ovdje prikazao. Hvala lijepa. Sada mislim da ću riječ dati gospodinu Panceriju koji e, predvodi našu delegaciju za Magreb. Izvolite. E, hvala. Dobar dan. E, gospodine ministre, hvala što ste došli. Mislim da ovdje ne moramo objašnjavati koliko interesa imamo za to da se pozitivno završi proces demokratske tranzicije u Tunisu. Želim samo istaknuti da smo vama uz boku borbe protiv terorizma i također želimo dati ozbiljan gospodarski i financijski doprinos, a također podržavamo i važne trgovinske pregovore koji su otvoreni sa Europskom unijom. U tom kontekstu želim istaknuti i da nastojimo uvjeriti o važnosti i e, trgovine maslinove muljem, što je za vas doista važno. Dakle, nema nikakve sumnje, treba politički, društveno i gospodarski ulagati u Tunis, jer kao što smo u više navrata isticali u svim e, kontekstima, u svim okvirima, naš e, prioritet e, je suradnja s Tunisom. Ja želim istaknuti samo dva razmišljanja. Postoji određena zabrinutost u vezi sa tuniskim gospodarstvom i sektorom usluga. Evo, primjera radi ribarstvo još uvijek nije konkurentno u odnosu na potrebe koje postoje, tako da u vezi sa slajdovima koje ste pokazali, pitam se, odnosno tvrdim da su potrebne određene gospodarske i socijalne reforme i također naglašavam da ih treba ubrzati ne samo radi vas nego i u interesu Europske unije. Drugo, u okviru financijske potpore treba precizno prepoznati prioritete za ulaganja. Ne možemo sredstva usmjeriti u sve, nego treba odrediti prioritete za ulaganja kako bi se osigurao što brži razvoj Tunisa. I na kraju, vi ste se u jednom slajdu osvrnuli na pitanje decentralizacije. Mi se moramo na terenu uvjeriti u reformu institucija, ne samo u gospodarsku i socijalnu reformu, nego u reformu institucija koja će omogućiti homogeni razvoj u čitavoj zemlji. To je jedan od ključnih problema Tunisa, odnosno rast ruralnih područja. I kao što znate, nedavno je osnovano mješovito povjerenstvo između Europske unije i Tunisa i naravno mi doista poklanjamo veliku pozornost tome. U sjeću ćemo se sastati prvi puta. To je važno ne samo za međuparlamentarnu suradnju, nego će i omogućiti i praćenje procesa tranzicija, a također i nadpredovanje nužnih reforme. Hvala lijepa. Sada riječ ima gospodin Kaskaldo, izvjestitelj odbora AFET za odnose između Europske unije i Tunisa u trenutnom kontekstu. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala na riječi. Doista mi je veliko zadovoljstvo što mogu ponovno pozdraviti ovdje ministra Ibrahima i što mogu iznijeti svoje razmišljanja o planu koji je ovdje prikazao u odboru AFETA i prije. To je svakako snažan, ambiciozan plan koji otvara velike perspektive. Mi kao predstavnici Europske unije moramo to ispratiti već neko vrijeme podupiremo proces tranzicije i reformi, a također mi je drago što mogu najaviti da smo kao prioritet za iduću godinu odredili i misiju promatranja izbora na lokalnoj razini, jer se želimo uvjeriti i da najsiromašnija područja sa najviše poteškoća budu povezana s ostatkom zemlje i da mogu odigrati važnu ulogu u reformama, jer u tom smislu je važna i uloga lokalne uprave E, lokalnih tijela. Zato je nama važno o tome svjedočiti i ispratiti cijeli proces. Također je važno da se ove reforme iz plana ostvare u razumnom roku jer je vrijeme ovdje odlučujući čimbenik. Tunis Jeste i može biti primjerom za cijelu Sjevernu Afriku i Bliski istok, no naravno postoje i neki suprotstavljeni čimbenici. Toga smo svjesni, tako da je važno ojačati parlamentarnu demokraciju i važno je ojačati one institucije, ona tijela kojima je zadaća pratiti rad zastupnika u parlamentu kako bi se čitav proces reformi ubrzao i bio učinkovitiji. Vi ste spomenuli čitav niz važnih gospodarskih sektora koje treba razviti, to su infrastrukture, zatim diversifikacija gospodarstva i u tome se u potpunosti slažem. Ne smijemo samo se oslanjati na jedan ili dva sektora tuniskog gospodarstva. Tunisko gospodarstvo se mora skladno razvijati jer će time ojačati svoju otpornost na šokove koje mogu donijeti krize na jednom ili na drugom tržištu. Tako da se nadam e, da ćemo uz značajan doprinos e, izvjestitelja u Sjeni za Tunis e, predložiti jedan poseban fond za ulaganja koji će financirati Europska unija i koji će omogućiti provođenje međusektorskih projekata i koje će donijeti koristi od našeg partnerstva i građanima ovo partnerstvo među nama ne želi biti samo trgovinske prirode, nego također treba imati u srži i ljudska prava i političku suradnju i prijateljstvo koje mora trajati u vremenu. Naravno, e, Tunis ima daleko veću važnost i težinu od same brojnosti stanovništva i vidim da i ovdje u odboru za vanjske poslove se stječe sve više svijest o tome, a također i o činjenici da Tunis e, ne smije biti stavljen u drugi plan e, u odnosu na partnerstvo sa istočnom Europom. Naravno, od o vašoj sigurnosti ovisi naša sigurnost i zbog toga moramo pokazati snažnu vjeru u ovu suradnju i mislim da sljedećim riječima izražavam e, naše zajedničko uvjerenje, odnosno mi smo uz vas i nastavit ćemo i suradnju putem parlamentarnog odbora koji će započeti sa radom iduće godine, no nadamo se da ćemo uspjeti izgraditi čvrste političke odnose. Mi polažemo u vas nadu da ćete biti naš vjerodostojan partner i da ćete s druge strane sredozemlja braniti naše vrijednosti. Dakle, želimo da ovo naše zajedničko more bude mostom civilizacija, a ne jazom između dvije obale bi mogle biti podijeljene i određenim ekstremističkim e, retorikama protiv kojih se moramo boriti vjerujući upravo u primjere protiv e, poput vaših i nadam se da ćemo moći i uvažiti vaše prijedloge i sugestije koje ćete nam dati. Lijepa gospodin Hizas ima riječ. Hvala gospodine predstavljajući, ministre, veleposlaniče, dragi kolege, zastupnici iz Tunijskog parlamenta. Ja također pripadam tom mješovitom parlamentarnom odboru e, za odnose sa Tunisom i htio bih reći da je prema mom mišljenju Tunis jedina zemlja na južnoj obali sredozemlja gdje postoji stvarna demokracija. Dakle, među svim arapskim zemljama e, na južnoj obali sredozemlja. Možda iz tog razloga to za nas služi kao dobar primjer, a za neke druge je to loš primjer. Na, govorimo o takozvanoj islamskoj državi. I upravo to ono što ne žele da neka europska država razvije stvarnu demokraciju. Mislim da je to e, glavni razlog za napade koje ste pretrpjeli. I mislim da tu zapravo dolazimo do stvarnog problema jer snage koje će pokušati spriječiti sve ovo što ste vi tako sjajno nama predočili, dakle govorimo o ovom razvojnom planu za Tunis. Vi ste sami ispravno rekli da imate razloga vjerovati u uspjehu. U Tunisu postoji srednja klasa, ona je možda osiromašena, ali uloga žene također je važna i postoji ta volja da se ide prema naprijed. Nije riječ o velikoj zemlji, tako da postoji mogućnost za uspjeh, šanse za uspjeh postoje. I također bih vam eh, htio postaviti neka pitanja. S jedne strane imamo novi sporazum o slobodnoj trgovini, odnosno za suradnju s Tunisom. Ja sam i u odboru za vanjsku trgovinu i zanima me što očekujete od tog novog sporazuma. E, kolega Castaldo je već spomenuo da Europa treba ulagati u Tunis. Za nas je važno da Tunis uspije u, e, u svom naumu. Možda bismo trebali čak i imati nekakav maršalov plan od strane Europe za Tunis. Zatim tu je pitanje i Libije. E, Tunis nije velika zemlja, e, situacija u susjednoj zemlji je komplicirana, e, migracija je vrlo velika i to bi moglo također destabilizirati vaše projekte. Ja vam mogu pružiti jamstva da u ime naime Europskog parlamenta i mog klub zastupnika Pučana da vam želimo pomoći i želim vam pomoći i odbor za međunarodnu trgovinu, no vidim da e, tu postoje neka proturječa pa bi me zanimalo vaše mišljenje o tome. Hvala, sada gospođa Gomez. Hvala i vama, ministre što ste došli na naš sastanak. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti kolegu iz Tunisa, posebno u ovom trenutku. E, što posebno na ovaj dan kada e, ste dobili i Nobelovu nagradu i mislim da je to primjer za sve nas jedne strateške vizije i što treba poduzeti kako bi se zajamčila i konsolidirala demokracija. Impresioniralo me vaše viđenje stanja i vaši razvojni planovi, no kao što je kolega upravo rekao, vi se nalazite u vrlo zahtjevnoj situaciji. E, pitanje situacije u Libiji ne tiče se samo Libije, nego i Europe jednim dijelom jer postavlja se pitanje što Europa nije poduzela, a trebala je učiniti nakon pada Gaddafija i naravno što će to značiti za nas e, ako dakle Tunis bude služio kao nekakvo područje e, dakle ako se ova situacija dotakne i Tunisa tako da to je pitanje koje je važno i za Europu. Vi ste također naglasili važnost e, i vaš angažman na kreiranju prilika za mlade kako bi se riješilo pitanje socijalnih nejednakosti, zatim spomenuli ste važnost e, uplata e, tunijskih državljana koji žive u Europi. A u toj Europi koja nije učinila što je trebala u Libiji, Siriji i tako dalje. Mi tu provodimo mjere štednje koje stvaraju veće siromaštvo, veću isključenost, manje radnih mjesta za mlade, za imigrante iz Tunisa, ali isto tako i za Evropljane. I sve to Izgleda kao da se mobiliziramo u Europi kako bismo e, zapravo e, dali argumente e, teroristima kako bi podhranili njihovu priču i njihovo novačenje. Jeste li vi izračunali koliko je ta politika štednje koja se provodi u Europi i nas sprečava da ponovno uspostavimo gospodarski rast i prosperitet i kako bismo se počeli boriti za jednakost kod nas, a to bi se onda odrazilo i na situaciju vaše zemlje. Jeste li, e, jeste li razmislili o tome kako je to utjecalo na vas? Hvala lijepa, gospodin Smith ima riječ. Hvala, bit ću kratak. E, gospodine ministre, drago mi je što vas opet vidim. E, prošli put smo se sustali, sastali u Tunisu i sa velikim zadovoljstvom pratim vaš rad i rad vaše vlade u ovo osjetljivo vrijeme. E, vaši, vaša prezentacija, vaši planovi su vrlo impresivni, ali mi smo svi političari i moramo se vraćati doma uvijek sa nekim pobjedama, dakle sa osjećajem da smo postigli neki napredak. Ja sam član e, odbora za poljoprivredu i izvjestitelj sam u, u sjeni e, za izvješće o sporazumu o slobodnoj trgovini sa e, Tunisom. Moram reći što se tiče konkretnih stvari koje vi možete navesti kao svoje uspjehe u Tunisu ima vrlo malo stvari gdje europska unija pokazuje e, pomoć i podršku. Dakle, što mi, e, odbor za vanjske poslove, možemo učiniti kako bismo vam pomoći, pomogli i e, pružili podršku kako biste imali prave koristi od pridržavanja demokratskog puta kojim ste krenuli. Ja nemam zapravo dojam da postoji jedan strateški e, angažman e, sa europske strane kako bi se podržalo Tunis. Mislim da bismo trebali hrabriji e, u tome i možda biste nam mogli dati nekoliko konkretnih primjera što mi možemo učiniti kako bismo vas podržali. Gospodin Epidideus ima riječ. Hvala lijepa. Ja sa svoje strane želim e, pozdraviti gospodina ministra i uputiti mu jedno pitanje. E, zanima me koju vrstu podrške e, vi zapravo želite od Europske unije u području maslinovog ulja. Već je rečeno da je Europska komisija pripremila jedan prijedlog kako bi se ulje, maslinovo ulje uveženo u Europsku uniju e, kako bi se e, uvele kvote, odnosno e, oslobodilo od carina, taj uvoz oslobodio od carina. 35.000 tisuća litara maslinovog ulja iz Tunisa se treba uvesti u Europu. To je to odgovara otprilike onome što proizvodi Grčka. Ako se do toga, ako se to realizira, pitam se kakav će to psihološki efekt imati e, na tržištu, to će dovesti do drastičnog pada cijena grčkog paslinovog ulja, to već bilježimo, a više od 20.000 obitelji u Grčkoj e, e, živi od proizvodnje maslinovog ulja. To je za nas vrlo važan dio našeg gospodarstva koje je već i onako pogođeno drastičnim mjerama štednje koje nam je nametnuo memorandum. Dakle, za nas Grke bit će vrlo, vrlo teško ako u okviru vanjske politike Europske unije se podržavaju E, ovakve mjere podrške na ovaj način koji zapravo e, se može smatrati nelojalnom konkurencijom prema proizvođačima Europskoj uniji. Zanima me vaše mišljenje o vezi toga. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Kan. Hvala lijepa. E, želim vam izraziti dobrodošlicu gospodine ministre. Ja vam želim čestitati na e, prezentaciji i na planovima koje ste e, nam prezentirali. E, slažem se sa nizom kolega koji su izrazili naše želje da vas podržimo i pomognemo vam. Ja sam također već bio u Tunisu i veselim se i sljedećim svojim posjetima Tunisu. E, slušamo o arapskom proljeću, slušamo o e, arapskoj zimi. Postoje različiti pogledi na e, poteškoće. Naravno, vaša zemlja je dobila Nobelovu nagradu za mir. Mislim da je doista dobro što ste održali demokratske izbore i potom još jedne izbore vaša stranka je dobila te izbore i na tome vam e, čestitam. E, to zapravo znači da sva borba koje smo svjedoci, e, a mnogi govore o demokratskim deficitima u arapskim zemljama, dakle u tom smislu smatram da je toliko važno ono što se događa u Turskoj i način kako E, se vi nosite sa situacijom kako vlada, tako i vaša oporba i na tome vam doista želim čestitati. Svi e, smo svjedoci ogromne patnje koju daješ izaziva u cijelom svijetu, a Tunis je među zemljama koje su najviše pogođene. E, mislim da moramo poraditi na na zajedničkim naporima na e, borbi protiv e, e, Daesha i demokratizacija je najbolji način da se podruje njihov narativ i želim vam doista puno uspjeha u vašoj daljnjoj borbi na tome. Hvala lijepa, sada ponovo riječ dajem vama, gospodine ministri. izvolite. Hvala. Zahvaljujem svima koji su uzeli riječ na potpori ovom procesu. Taj proces je zapravo podrazumijeva dogradnju demokracije. Krenut ću od decentralizacije. To je vrlo važan stup ove reforme. Vjerujem da pratite zbivanja u Tunisu i možda znate da postoji problem koji se tiče kredibilnosti i prihvatljivosti političkih procesa i političkih stranaka. Zato što su ljudi razočarani. E, kada se krenulo u jedan proces e, koji je išao od ozgo prema dole, dakle gdje se donosio ustav, ustavno vijeće i tako dalje. Dakle, ljudi su to iščekivali s nestrpljenjem. I mi stoga računamo upravo na proces decentralizacije da bismo mogli ukorijeniti tu demokratsku kulturu i zato ćemo krenuti od općinskih izbora. Nadamo se da ćemo to organizirati e, krajem 2016. godine ili najkasnije početkom 2017. E, kako bismo vratili kako bismo zapravo ponovno uspostavili vezu između građana i političkog života. Dakle, ovaj proces je otišao dosta daleko, E, mi smo već pokrenuli raspravu u strankama i to će se konkretizirati u nacionalnoj skupštini i počeli smo razgovarati o prvoj viziji jedne faze. E, kao što znate, sve su zemlje prošle kroz to. Dakle, za decentralizaciju je potrebno određeno vrijeme no mi sada već imamo postupak dekoncentracije, dakle središnje vlasti na e, regionalnoj i lokalnoj razini. Imamo i e, općinska vijeća koja smo izabrali, dakle zato ćemo krenuti od općinskih izbora, nakon toga ćemo ići na regionalne izbore i onda ćemo e, neizravnim izborima imati 607 okruga i tu ćemo pokušati e, dakle raditi na tom procesu decentralizacije. Mi već imamo mnogo programa e, na kojima surađujemo sa Europskom unijom. Nadam se da će nam se ona podržati u tome. Mi smo već obavili posjete nekim zemljama koje su uspješno obavile taj proces. Dakle, tu se stvari e, razmjerno dobro kreću. Što se tiče sporazuma o slobodnoj trgovini, i otvaranja pregovora. Mi smo krenuli od nulte faze, dakle imali smo prve sastanke za razmjenu mišljenja. Kao što znate, mi imamo jedan sporazum iz 1996. godine o trgovinskoj razmjeni koji se uglavnom odnosio na industriju i mogu se čuti i neki kritični glasovi, ali mislim da je to dobro i to je dokaz da demokracija funkcionira ali e, dakle to je dovelo do e, osnaživanja industrije u Tunisu upravo zahvaljujući tome što smo uspjeli e, uspostaviti sustav kompenzacije mi smo mogli voziti europske automobile samo u slučaju da je proizvođač polovicu toga proizveo u Tunisu tako da smo dobili podugovarače velikih europskih proizvođača u Tunisu i što je omogućilo razvoj industrije i kod nas. E, mi se nadamo da ćemo u ovim pregovorima imati sličan pristup. E, dakle, riječ je o jednom dosta ključnom sektoru, e, to je poljoprivreda. Poljoprivreda je za našu zemlju dosta važna pogotovo imajući u vidu veličinu europskog tržišta, mi želimo doći do situacije u kojoj će i jedna i druga strana biti zadovoljne, gdje ćemo moći otvoriti malo tunisko tržište, tržište i kako bismo mogli dobiti e, i e, zapravo omogućiti dobivanje, ostvarivanje dodane vrijednosti u tom sektoru. Što se tiče maslinovog ulja, kao što znate, Tunis izvozi velike količine maslinovog ulja na europsko tržište i posebno izvozimo europskim poslovnim subjektima koji to onda preprodaju na međunarodnom tržištu. Ako uzmemo u obzir da je međunarodno tržište e, da na njemu bilježimo rast, onda ne mislimo da bi otvaranje većih kvota iz Tunisa prema Europi, e, s obzirom da smo mi dosta integrirani e, u ovom području, primjerice Europa je kupila e, maslinovo ulje iz Tunisa budući da je bilo nekih problema u proizvodnji. Dakle, mi se nalazimo u istom području. Taj E, proizvod se percipira e, kao važan proizvod, a inače na svjetskom tržištu dolazi do rasta. Bilježi se rast, tako da je to prilika za jedne i za druge i ne mislim da bi tu e, trebalo biti problema kada je riječ o utjecaju na evropske lokalne proizvođače, čak i u slučaju da dođe do povećanja kvote. Osim toga, ako govorimo o toj kvoti izvoza za izvoz maslinovog ulja, dakle mi imamo tu malu proizvodnju i mislim da bismo trebali zapravo ići na jednu integriranu viziju umjesto viziju koja, bi bila konkurentska. Mi nemamo problema s ovim sporazumom o slobodnoj trgovini budući da naše tržište nije E, tržište koje će biti preplavljeno europskim proizvodima jer opet se sve svodi na e, zapravo kupovnu moć e, tunijskih kućanstava i mi obično to kažemo našim građanima i poslovnim subjektima da je to otvaranje zapravo prilika koja će biti značajnija za naše tvrtke, e, nego što će postati opasnost da se naše tržište preplavi europskim proizvodima. Naravno, kada se sklapa sporazum između jedne manje razvijene zemlje i jednog mnogo razvijenijeg tržišta, mi računamo na određenu potporu e, tijekom pregovora. Mi smo imali nešto više problema kada je riječ o trgovini, jer čak i unutar Tunusa Tunisa e, mi nemamo dovoljno, dovoljno veliku liberalizaciju, tako da ćemo temeljem zakona o ulaganjima pokušati postupno namesti liberalizaciju trgovinske djelatnosti, jer ova e, paralelna trgovina se razvila upravo zbog protekcionizma na tržištu i zato želimo da se to strukturira prema načelima tržišnog natjecanja. Mi to sada već pokušavamo otvoriti unutar zemlje. Mi smo sada tek u prvoj fazi, imat ćemo sljedeći krug u, prvom tromjesečju sljedeće godine i vjerujem da ćemo do konferencije dugog 3. E, lipnja postići neke pomake prema naprijed. Što se tiče Libije, Libija je da kako e, zemlja koja predstava, predstavlja rizik, nadam se da će se to pretvoriti u priliku sutra, međutim za sada još uvijek predstavlja veliki rizik. 2011. godine 1,2 milijuna libijskih i stranih izbjeglica došlo je u Tunis i mi smo bili iznenađeni reakcijom naših građana na jugu. Evo vidim da su ovdje i neki zastupnici sa juga koji su uistinu prihvatili te ljude u svojim kućama, uistinu su podržali izbjeglice i mislim da smo uistinu e, pokazali dakle egzemplarnu pomoć. Mislim da su se stvari, da su stvari vrlo dobro prošle. A ukoliko dođe do nove krize, a nažalost to je vjerojatno, i ako dođe do još veće krize u Libiji, e, bojim se da Tunis neće moći sam riješiti taj problem, tako da u tom smislu računamo uistinu na e, to da će Europa budno pratiti zbivanja u Libiji i da će uspjeti anticipirati daljnji tijek događaja u Libiji. Nadamo se da će se u Libiji uspjeti pronaći e, dobra ravnoteža i sada se radi na tome e, i sa regionalnim zemljama, međutim ako se ako dođe do naglašavanja e, krize u Libiji, to bi se moglo vrlo negativno odraziti na Tunis i morat ćemo na tome raditi. Dakle, svi se nadamo da će se stvari ipak pozitivno odviti, ali smo isto tako svjesni kao što znate, mi imamo i program za zaštitu granica, morali smo to učiniti, mi smo tu odradili značajan napredak. 220 km smo, e, dakle, imamo 220 km rova e, i isto tako smo poduzeli sve tehničke mjere kako bismo zaštitili granice anticipirajući daljnji tijek događaja u Libiji. Također će se morati ići na obnovu u Libiji, to je isto ono što govorimo ulagačima koji su spremni preuzeti rizik. E, Tunis može biti dobra platforma za pripremu gospodarske obnove u Libiji. Što se tiče konkretnih primjera, da, o tome se često govori, o tome razgovaramo s partnerima, bilo da je e, riječ o zemljama Europske unije ili o zemljama G7. Naši građani su svjesni toga da nam je javni dug sada na razini od 53% BDP-a, zatim uglavnom imamo zalihe u stranim e, valutama, Isto tako smo ove godine zabilježili pad prihoda od turizma u iznosu od 40% i postavlja se pitanje hoće li se Tunis moći održati u financijskom smislu imajući vidi ovaj ambiciozni program i kako ćemo uspjeti održati potrebnu ravnotežu javnih financija. Istovremeno ljudi e, bi htjeli da se donese nekakav mini maršalov plan, da se ubrzaju infrastrukturni projekti koji su neophodni, bilo da je riječ o gospodarstvu ili o socijalnom sustavu, a za to je potreban novac. Kako novac i kako Europa može učiniti više? Europa je jedan od glavnih donatora E, izravnih ili neizravnih putem e, međunarodnih institucija i dakle građani se pribojavaju novog duga. Mi se možemo još e, zadužiti, ali ne smijemo prekoračiti prag od 60%. Europa je u posljednje četiri godine bila najveći donator, međutim neke zemlje koje su naši prijatelji dobili su i pet puta više E, neke zemlje nam nisu dale nikakva sredstva, posebno zaljevske zemlje. Ja bih rado da u lipnju možemo reći Europi kao našem glavnom partneru koja je doprinjela prelasku e, Tunisa na jedno demokratsko društvo. Dakle, ja se nadam da bismo mogli imati jasne iznose koji se vezuju iz konkretne programe. Isto tako i veza između Europske unije i Tunisa i nadam se da će se to isto tako dovesti do konkretizacije e, veze, odnosno prijenosa električne energije. Dakle, treba nam e, takva veza sa Europom, budući da mi imamo povećanu e, potražnju ljeti, a zimi je obrnuto. Dakle, kako bismo imali taj e, specijalni fond za Tunis koji bi bio vidljiv, mislim da to isto tako može biti jednoznačajna politička poruka. Pred nama je još nekoliko mjeseci, mogli bismo raditi na tome, e, dakle mogli bismo zapravo naglasiti sve ovo što je učinjeno u posljednje četiri godine. Mi smo na tome zahvalni Europi i naravno vidjeti što možemo učiniti u budućnosti. Ono što treba E, shvatiti da je napad na Tunis napad na Europu. I partnerstvo za demokraciju i prosperitet koje dijelimo sa, koje se dijeli sa zemljama juga, posebno Tunisa, je e, važan, važan e, politički signal za Europu. I mi računamo na vašu potporu. Hvala lijepa gospodine ministre, hvala lijepa što ste nam prezentirali E, svoju, svoje planove i strategiju. Mi e, to doista cijenimo i želimo vam e, puno uspjeha naravno dame i gospodo time smo došli do kraja današnjeg sastanka sljedeći sastanak održat će se sljedećeg ponedjeljka u 8 sati u 7 sati navečer 19 sati Želim vam ugodan dan i dobar tek.